Proszę Państwa, z poniedziałkowym opóźnieniem. Dobar dan. Evo, počet ćemo danas uobičajenim kašnjenjem za ponedeljak. Počet ćemo najprije od formalnih pitanja. Prvo što se tiče samog dnevnog reda. Na e, zahtjev izvjestiteljice gospođe Kadenbach, šesta točka dnevnog reda o e, samoj globalizaciji e, će biti odgođena sa danas po poslije podne na sutra. Sutra ujutro. glasanje o fitofarmaceutskim proizvodima pak je točka dnevnog reda odgođena za sljedeći sastanak našeg odbora. Za slučaj da nema prigovora na ovo što sam sada rekao, mogli bismo usvojiti dnevni red. Izmijenjen dakle na način koji sam upravo izložio. Nadalje, Prevođenje će biti na 20 jezika. Na svim službenim jezicima ćemo imati prijevod osim na češki, malteški i irski. Međutim, sutra poslije podne, za vrijeme sastanka sa nacionalnim parlamentima, e, prijevod e, će biti na sve službene jezike Europske unije, njih 23, osim irskog. Zatim usvajanje zapisnika od 21., 22. i 27. veljače. Kao što je uobičajeno, smatrat ćemo da su oni usvojeni. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda, koji je e, prva e, prava točka dnevnog reda u smislu sadržaja rada našeg odbora. Pozdravljam gospodina Joa Figueireda. On je član Europskog revizorskog suda i e, on je iz prvoskutskog vijeća. Dobrodošlicu želimo vama kao i osobama koje su vam u pratnji, dakle vašim suradnicima. Hvala puno što ste došli na današnji sastanak. Odnosi koje imamo s e, revizorskim sudom zaista su važni jer e, surađujemo sve više. Mi želimo što više iskoristiti vaše znanje i e, stručne savjete i želimo čuti vaše prijedloge i mišljenja. Izravno surađujemo s poljoprivrednicima i to svakodnevno. E, ti svakodnevni kontakti omogućuju nam da bolje pratimo ono što se događa u e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Inače, gospodin Figueiredo je zajedno sa suradnicima izradio izvješće o temi koja je vrlo važna za nas, a odnosi se na program osnovnih plaćanja. Jer e, program osnovnih plaćanja jedan je od bitnih instrumenata zajedničke poljoprivredne politike. To e, se izravno odražava na dohodak koje ostvaruju poljoprivredna gospodarstva. Često, naime, taj dohodak nije dovoljan iz s razlogom što ima puno problema, između ostalog što nema dovoljno mladih poljoprivrednika. Mislim da možemo reći da su izravna plaćanja značajna, na države se to izravno odražava budući da ta plaćanja idu izravno poljoprivrednicima kako bi pokrili njihove potrebe. Te, e, to predstavlja jedno od velikih financijskih tokova koji odlaze iz Europske koji e, dolaze u države članice Europske unije. Po pitanju e, sistematizacije plaćanja, e, treba imati na umu da je došlo do posljedica nakon reforme zajedničke poljoprivredne politike. Naime, ta plaćanja trebaju predstavljati e, dodatak na na rad, ali istovremeno trebamo pustiti da i tržište da radi svoje. Ono što je važno i zato te izravna plaćanja postoje, jeste kako bi poljoprivrednici imali dovoljne prihode. No, to je ono o čemu ćete nam vi danas govoriti. Računamo na vas da ćete nam to reći. Eto, malo pomalo se ova dvorana puni, svi koordinatori su ovdje kao i predstavnici svih klubova zastupnika. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su došli, njihovim suradnicima i svim drugim sudionicima. Pa evo, mislim, sada možemo dati riječ gospodine Figueiredo i da saslušamo vaše izvješće. Hvala lijepa predsjedavajući, hvala na ovim toplim riječima dobrodošlice. Član sam Europskog revizorskog suda i e, moram reći da e, mi želimo uvijek biti na raspolaganju zahtjevima Europskog parlamenta kako bismo predstavili rezultat našeg rada. Nadamo se da će naš rad i one činjenice koje ustvrdimo biti korisni vama u zakonodavnom radu jer e, vi dakle donosite te politike. Dakle, naš je stav da vam na raspolaganje stavimo svo naše znanje, e, sve što smo ustanovili, dakle, sav rezultat našeg rada. Ljubazno ste me pozvali, dakle, da dođem na vaš sastanak, te vam predstavim ovaj posebno izvješće o programu osnovnih plaćanja za poljoprivrednike. Radi se o dugačkom dokumentu, izložio bih vam njegove sažetak. Imamo e, mnoge pojedinosti koje bi možda bile vrlo korisne u samom izvješću za vas, međutim na sastanku ću vam ja usmeno osložiti samo glavne zaključke. I e, kako bih pojasnio to što govorim, ja ću se koristiti PowerPoint prezentacijom. Za početak e, izložit ću vam e, sveobuhvatne zaključke revizije. Glavni zaključci su ti da je program osnovnih plaćanja usvojen u vašoj reformi od 2013. godine. Dakle, E, taj e, program osnovnih plaćanja za poljoprivrednog u operativnom smislu funkcionira. Međutim, prilikom našeg rada ustanovili smo da u nekim državama članicama službama Europske komisije i e, kao rezultat informacije koje smo ostali u sve države članice. Dakle, on ima ograničene efekte na pojednostavnjivanje i e, ciljanost e, razina samih potpora. Dakle, s jedne strane, novi sustav koji ste vi 2013. godine odobrili, funkcionira. Međutim, postoje ograničenja u tri područja, a to su pojednostavljivanje, ciljanje i konvergencija. A više ćete informacija dobiti o tim ograničenjima. Što se tiče načina izračunavanja samih naknada, agencije za plaćanje u državama članicama zaista e, čine velike napore. Ustanovili smo da e, potpuni sustav nadzora u državama članicama u kojim smo išli su u velikoj mjeri ublažavale rizik za e, probleme vezane sa e, programom osnovnog plaćanja. Jer oni nisu materijalno E, u ocu puno grešaka. Međutim, jednu stvar e, moram naglasiti. U nekim slučajevima vrijednosti osnovnih plaćanja nisu bili točni, e, samo su se bazirali na procjenama ili prijelaznim svotama za plaćanje, pa su neke agencije imale puno problema. A što se tiče načina na koji se općenito program e, osnovnih plaćanja, kako se njime upravlja, znate da to zajednički rade države članice i komisije. Komisija je državama članicama dala velike smjernice i u tom smislu je to dalo e, dobre rezultate. Informacija o nadzoru je djelomično nedostajala. A što se tiče uloga tijela za certifikaciju, smatrali smo da je komisija možda trebala tražiti više od tih organizacija, odnosno službi u državama članicama. Što se pak pojednostavnjivanja tiče, ustanovili smo da smo mi bili svjesni, ja uvjeren sam da ste i vi, da dakle u pravilima Europske unije ima puno mogućnosti i izuzetaka, a opcija za koju se odluči država članica nije ona koja nužno ide e, e, za e, pojednostavnjivanjem. mogućnosti ima jako puno i dakle e, izuzetaka isto tako E, pa često opcija za koju se odlučuje država članica nije ona gdje može najviše doći do pojednostavnjivanja. E, mi smo to vidjeli u nekim poljoprivrednim područjima u određenim državama članicama i vidjeli smo da je to vrlo složena materija. Među tim mogućnostima, tim opcijama bilo je onih koji su poljoprivrednicima dali neočekivanu dobit. To su dakle bili glavni zaključci vezani za pojednostavljivanje. Što se pak tiče ciljanosti e, tih e, plaćanja, a jedno od glavnih e, razloga za reformu 2013. godine je bio kako bi subvencije Europske unije i financijske potvore bile puno usmjerenije. Mi smo dakle ustanovili, a podsjećam vas da je reforma uvela novi koncept aktivnog poljoprivrednika. Dakle, ustanovili smo da je, su postignuti neki dobri rezultati novim konceptom aktivnog poljoprivrednika. E, međutim, teško su primjenjivi i imaju ograničen učinak. Kao što znate, od 2018. godine, dakle države članice nakon što vi donesete odluku na vijeću, države članice mogu smanjiti kriterije prema kojima poljoprivrednici mogu dokazati da su aktivni poljoprivrednici ili pak prestati biti na negativnoj listi. U tom smislu trebam reći da je reforma proširila kategorije zemljišta za koje se izdvaju plaćanja. Naime, trebala je minimalna poljoprivredna aktivnost na tom zemljištu. Neke države imali su proaktivni pristup i ublažili rizik špekulacije. Međutim, nova pravila o tome kako da zemljište bude prihvatljivo za takvo što su e, donijele nove probleme. Naime, što se tiče konvergencija razine potpora, naši su glavni zaključi sljedeći. Reforma iz 2013. godine i njezina razina potpore po hektaru postali su sada usklađeniji. Međutim, u 11 od 18 država članica nastavit će postojati nakon 2019. godine značajne razlike. Ovdje imamo situaciju u Europskoj uniji e, po pitanju različitih modela i konvergencije u državama članicama Europske unije, a program osnovnih plaćanja ima ograničenja što se tiče problema vezano za prihode poljoprivrednika i ima tendenciju da e, bude povoljnije za veća poljoprivredna gospodarstva a teško je zbog e, osnovnih ciljeva uspostaviti učinkovitost e, same potpore, ustvrti koliko je učinkovit same potpore. Iz tog razloga smo načinili preporuke i uputili ih komisiji. Najprije, komisija se mora pozabaviti slabostima koje smo uočili, prilikom nadzora i e, komisija treba ispraviti naknade kada je došlo do nekih pogreška, e, pogrešaka zato što su podaci bili zastarijeni. E, komisija mora revidirati e, sustav komunikacije među državama članicama, treba provesti prenos ključnih informacija kao i pojasniti ulogu komisije s jedne strane i tijela za certifikaciju s druge strane. I e, zaključno, u budućnosti bi komisija prije nego li šta e, da bilo e, kakav prijedlog za sustav plaćanja, pregledati kakve kategorije poljoprivrednika postoje i mora proučiti na koji način se sustav plaćanja treba najbolje osmisliti kako bi se ostvarili njegovi ciljevi. I za kraj, Europska komisija mora povezati e, e, ciljeve za osnovna plaćanja i e, na način kako bi se oni mogli uspoređivati su sa sustavom kriterija. Dame i gospodo, ovo su dakle glavni zaključci koje, do kojih smo došli prilikom naše revizije. I e, to su dakle preporuke koje smo uputili Europskoj komisiji kako bi se e, buduća e, zajednička poljoprivredna politika poboljšala. Hvala lijepa. Hvala vam. A sada ćemo čuti naše zastupnike. E, prvi je gospodin Des iz Kluba zastupnika Europskih pučana. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem isto tako Revizorskom sudu na ovom izvješću. Supretno izvješću, kada smo ga dobili kod teme greening, ozelenjavanje, kod tog izvješća smo dakle imali još potrebu za razgovorom nisam to mogao samo tako prihvatiti. Ja sam tu čak i napisao i pismo i dobio e, odgovor od predsjedavajućeg Lenija. Uvijek iznova se kaže u javnosti toliko se novaca daje za poljoprivredu. Bilo bi mi uistinu drago kad bi se u izvješće revizorskog suda moglo napisati kada govorimo o svim e, tim troškovima kada bi se to usporedilo sa e, ostalima, bilo bi dobro da se tako nešto upiše, da to možda i nije baš e, tako puno. Dakle, to bi bilo jako dobro kada razgovaramo o našem proračunu. A što se tiče ovog izvješća ovdje, ono što mi nedostaje jedno stajalište u dakle, pogledu e, trajnih pašnjaka, jer ono što je tu e, imamo navedeno u pogledu te teme, e, kada gledamo to u aspektu zaštite okoliša, to jednostavno nema smisla. Moramo nekako ukinuti tu e, granicu jer bi to bilo dobro i za poljoprivredne i za okoliš. Imamo tu jedan sažetak, pod pet se govori da samo šest država članica da 2019. će moći dakle, ići u pravcu objedinjenih premija e, i u Njemačkoj ćemo 2019. imati iste premije, odnosno isplate, bez obzira na kvalitetu tla, bez obzira na to o kojoj se vrsti tla radi. Mogu e, svim državama članicama preporučiti da i one rade u tom pravcu. E, da nismo imali ta plaćanja kada je bila e, ona kriza u pogledu mlijeka, ne bismo tako dobro prošli. Dakle, i u Njemačkoj imamo 1,6 milijardi eura koje smo onda mogli upravo prebaciti u vrijeme e, te krize i zato smo mogli spasiti oni koji se bave e, mljekarstvom i savladati tu krizu. I još će dalje moći nešto više reći kolega e, Müller. Međutim, na stranici 11, moram sad to brzo potražiti, tu se navodi dakle da ova iznenačavanja u pogledu e, plaćanja će dovesti do toga da će e, biti bolja cijena prehrambenih e, proizvoda. Mislim da je to dobro, da je to zanimljivo i isto tako bih tu htio pohvaliti i reći, a još jedan puta, jer sam već o tome govorio, 61. sa 14 godina sam e, dobio svoju vozačku e, dozvolu za voziti e, traktor i tu smo imali cijenu pšenice koja ne košta ni pola nego što je koštala onda mm. Kada bi danas dobivali za pšenicu 27,5 e, eura za e, pšenicu, situacija bi bila potpuno drugačija. A tko još uopće danas e, nešto prodaje po cijeni iz 61. Ja sam vam samo dao tu godinu kao referentnu vrijednost. Dakle, ove brojke su svakako opravdane, samo trebamo možda još razgovarati o tome kako to preraspodijeliti. Hvala lijepa na ovom izvješću. Mislim da je on vrlo zanimljiv i mislim da možemo dalje graditi na ovom izvješću. Hvala lijepa. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Andriju. Molim vas da sadržite držite dodijeljenog vremena. Hvala lijepa. I ja e, zahvaljujem predstavniku revizorskog suda, rekao bih još jednom na kvalitetnom radu revizorskog suda. Prije nekoliko tjedana e, ste nam predstavili e, još jedno izvješće o zaranjavanju. Gospodin Des i ja ne dijelimo ista mišljenja o sadržaju, ali je jako dobro izvješće. U svakom slučaju Mislim e, da bi bilo zgodno da imamo i jednu raspravu o sintezi svega, dakle svih tih elemenata reforme. Činilo mi se da bi to bilo korisno, ne tako da se jednostavno e, zbroje sva ta izvješća, već da analiziramo svu, svu dakle sve vaše izvješće. Mislim da bi nam to bilo korisno. Slažem se s vama da bi bilo dobro da vidimo prema kojim kriterijima se dodjeljuju ova plaćanja u okviru reforme, jer poljoprivreda je vezana za prehranu, prehrana za ljudsko zdravlje, dakle, e, na okoliš, to bi e, zapravo ono što se tu postavlja kao pitanje je pitanje modela poljoprivrede. Što se tiče ciljeva o koje ste vi govorili, vrlo bi važno bilo znati o kakvoj mi toj poljoprivredi govorimo i za koga je ona. Imam sada i nekoliko pitanja. Preporuke koje danas iznosite 23. travnja, a e, komisija će 29. svibnja, ako se ne varam, e, predstaviti zakonodavne prijedloge. Dakle, govorite o pojednostavnjivanju, je li to nešto što će se moći napraviti prema sadašnjem rasporedu rada? Nažalost, bojim se da služba komisije već radi nekoliko mjeseci na ovim pitanjima, pa se bojim da neće moći uklopiti vaše preporuke u to. I je li sve skupa što se radi e, nešto što e, može e, uklopiti ovo pojednostavnjivanje u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Govorite također E, da kako bi se sve pojednostavnilo i bilo pravedno, je li u redu da se povijesne reference napuste i Naime, uspostavljanje ovog plaćanja i tog e, temeljnog osnovnog sustava e, moramo reći da smo mi jedini kontinent gdje je povezanost tih e, nevezanost dakle samih e, potpora postoji i da li je to ispravno i kako bismo možemo li se vratiti na prethodnu situaciju način da se dakle da potpora dohodku poljoprivrednika, a ne samo ako plaćanja postaju nevezana. Bilo to bilo dobro za pomoć poljoprivrednicima. Gospodin Hvala sada gospodin Dorfman. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja mislim da je ovo izvješće isto tako vrlo zanimljivo. Imamo tu čitav niz e, dobrih e, elemenata. Imamo jedno vrlo konkretno pitanje. Vi ste rekli da plaćanja u različitim državama članicama su još e, uvijek vrlo različite. Jeste li možda razmišljali uopće dakle, o tom sustavu po sebi? Dakle, da li bi možda ovaj sustav u pogledu zahtjeva i plaćanja mogli jednostavno rješavati dakle po hektaru po zemlji, dakle kako se obrađuje. Još jedno pitanje koje je tu vezano s time, jeste li pokušali kada govorimo o tom aspektu e, E, vidjeti kakvo je pitanje u pogledu usmjeravanja, dakle da oni ljudi koji dobiju novac i, i koji dakle e, dakle, nisu oni koji su uistinu poljoprivrednici koji obrađuju zemlje. Imamo, dakle, države članice gdje je taj fenomen raširen i kada govorimo o onom povijesnom modelu nekim referentnim godinama, jako smo se udaljili i tu isto trebamo vidjeti dakle, što trebamo činiti u pogledu toga kako smo nekada izračunavali, kakva je sada situacija, jel ona se promijenila, imamo potpuno drugačije subjekte koje primaju novac. Merci, Monsieur le Président. Alors, il était donc demandé à la Commission d'analyser od komisije se dakle tražilo da e, pogleda dohodak za sve skupine poljoprivrednika kako bi omogućilo pojednostavljivanje sustava osnovnih plaćanja. Ja zapravo odgovor imam, ali mislim da jednostavno poljoprivrednicima treba omogućiti e, da imaju e, dobre prihode kako ne bi isključivo ovisili o e, potporama. I stoga, kao što sam već rekao, treba izmijeniti pravila ZPP-a. cijena pšenice 1991. godine u Francuskoj tona pšenice je bila 230 eura, a sada je 140 eura. Dakle, e, uz potpore dođe se do 160, 160 e, eura, a e, deficit postoji jer 1970 i e, e, trebati 170 eura da se proizvede ta tona. Dakle, deficit postoji. Nekada je cijena, dakle 1991. je bila od 230 eura, a osim toga e, sada ima jako puno stvari koje plaćaju administrativno. Dakle, jednostavno poljoprivrednici prodaju jeftinije od cijene proizvodnje. Osim toga, sada su poljoprivredni u ovoj katastrofalnoj na, zbog ove katastrofalne reforme ZPP-a doveli poljoprivrednike u situaciju ogromne ovisnosti i ne vidim ništa što bi omogućilo e, da te potpore postanu neovisnije. Gospodin Hausling, gospodin e, Hvala lijepa na ovom izvješću, ali jednu riječ ovdje uopće niste spomenuli, a to je pitanje okoliša, dakle kako je tu situacija, jer sad eh, da govorimo o reformi, tu je bio moto, mi Dakle, želimo da je poljoprivreda doprinese ovom javnom smislu, dakle, da ovo pitanje raznolikosti se isto treba uzeti u obzir, to nismo postigli. Ja, spomenuli ste važne točke koje su od početka bile problemi. Dakle, dvije stvari. Ne možemo samo tako staviti jednu uz drugu, ne možemo stvari pojednostaviti. E, dakle to postaviti kao cilj, onda se žaliti da ta plaćanja nediferencirano posvuda odlaze. Mm, dakle, trebamo vidjeti koja mjerila uzimamo tu u obzir. E, imamo sliku da su velika gospodarstva, ona koji su glavni, glavna kada govorimo o samom profitu, oni najviše profitiraju. Mm, dakle, moramo paziti da sada samo ne nastavimo s tim e, problemom. Dakle, da i dalje opet ovi veliki nisu oni koji najviše profitiraju po mom mišljenju, taj problem se još nije riješio. Dakle, što bi se to trebalo poduzeti? Rekli ste, moramo potrebu moći bolje formulirati. Tko na kraju ima potrebu u pogledu tih e, subvencija? E, onda tu tek stvari počinju. što se dogodi ako netko ima ne, još neko dodatni izvor prihoda, ne mora živjeti samo u poljoprivredi. Kako ćemo onda tako nešto utvrditi? Dakle, e, pitam se kako ćemo sada uspostaviti uopće kakva je i kolika je potreba onih koji to primaju. Ponekad postoje velike razlike unutar e, samih gospodarstava, dakle oni koji dobro uspijevaju kada i cijene nisu tako visoke. Dakle, kako sad to sve zajedno uskladiti? To nam u stvari niste rekli. A sada to pitanje vezivanja i nevezivanja, dakle mi smo jedini u Njemačkoj mm, uspjeli ukloniti to vezanje potpora, ja i mm, nisam u potpunosti za to jer recimo oni koji zgajaju ovce u Njemačkoj e, najviše pate zbog toga jer se ide sada po površini, a ne vezano uz broj ovaca i zato sada imamo jako mali broj poljoprivrednika koji se tom granom bave u Njemačkoj. Ali spomenuti su već e, oni koji se bave proizvodnjom mlijeka i koji jako ovise sada o e, premijama, dakle to ima i jednu predpriču, odnosno povijest. E, imamo sad kompletnu liberalizaciju, pa se sad čudimo mm, kad želimo globalno osvojiti tržište da imamo cijenu od 30 centi, a od toga ljudi ne mogu živjeti. I najviše me u stvari ljuti što kad razmišljamo, trebamo razmišljati dakle o, tome kako organizirati tržište jer ako dođe e, opet do sljedeće velike krize ljudi to neće izdržati, čisto to trajno neće funkcionirati. Moramo opet e, regulirati tržište i stvoriti pravila. Tu isto ništa e, niste rekli. Veselilo bi da nešto kažete još i o tome. I posljednja rečenica i u budućnosti ovo što je povjerenik već predstavio za budućnost. Jednostavno ti ciljevi nisu međusobno usklađeni. Ne mogu liberalizirati, htjeti osvojiti globalno tržište, pa se čudim ako su onda cijene preniske pa nešto malo još e, dodam i kažem pa trebamo još i zaštititi okoliš. Dakle, svi ti ciljevi jednostavno ne idu jedni iz druge. Ili ćemo se oprostiti od ove potpune liberalizacije, ili jednostavno druge politike ne idu uz to. Hvala lijepa. Gospođa Salva. Hvala vam. Hvala vam na ovom izvještaju. A mene zanima je li moguće da nam vište, više nešto kažete o konvergenciji? U izvještaju stoji da se zapravo ovi oblici pomoći pogoduju velikim gospodarstvenicima, a ja se pitam na koji način poljoprivredni sustav je održav, održiv ako veliki, e, velika gospodarstva trebaju pomoć da prežive. ako mi želimo biti konkurentni i ako su konkurentna samo velika gospodarstva, samo velika i manja, zašto ih stalno moramo subvencionirati da bi preživjeli? Mislim da bismo to trebali malo dublje analizirati. Zatim, voljela bih čuti više e, što ste čuli o diskriminaciji manjih i manja, kad je riječ o ovim programima pomoći, te e, sektori uzgajivača koji su u nekim zemljama članicama izdvojeni iz ovog sustava. I, i još bih vas htjela pitati, jeste li analizirali postoje li nejednakosti kad je riječ o ženama, to jest na koji način one dobivaju pomoć i postoje li tu neke veće nejednakosti. Hvala vam. Hvala. Gospođa Guljera. Hvala vam, gospodine predsjedniče. E, hvala i predstavniku Revizorskog suda na predstavljanju ovog izvještaja. Jako je interesantna vaša analiza a, direktnih plaćanja. Zanima me na koji način to utječe na zajedničku poljoprivrednu politiku koja se sada primjenjuje. E, ali mislim da o tome nema dovoljno podataka. Vi ste to također spomenuli. Ali isto tako smatram da nema dovoljno podataka koje bi se mogli analizirati. Zašto? Zato što od 2013. do 2020. E, zemlje članice su e, sa zakašnjenjem krenule sa primjenom te nove reforme i bojim se da tu nemamo dovoljno podataka. Stoga najveće promjene, bojim se da je to malo teško ocijeniti. S druge strane, istina je da se može vidjeti u kojem se smjeru ide. I iz podataka koje sam vidjela u vašem izvještaju, riječ je o podacima koji su iz iz prethodnih financijskih e, razloga i iz prethodne zajedničke poljoprivredne e, politike. Ja mislim da je e, ovo zapravo prerano sada ocjenjivati, isto vrijedi i za mjere poput ozelenjivanja. A voljela bih čuti više informacija o sljedećem, ako je moguće. Priznajte da je zajednička poljoprivredna politika pomogla teritorijalnu koheziju. To znači da se smanjila razlika u siromaštvu između ruralnih i urbanih područja i dakle to po glavi stanovnika. I na taj način je zapravo smanjena nejednakost. A to je itekako značajan e, element koji doprinosi teritorijalnoj koheziji. Ako imate više podataka o tome, voljela bih to, e, voljela bih malo više o tome čuti. Zatim, u sadašnjem sustavu Dakle, daje se novac državama, a nakon toga se odobravaju mjere. Posebice u drugom stupu. I onda svaka zemlja članica bira svoje opcije. Vi pozitivno ocjenjujete promjene koje se, strateške promjene, ali to bi možda mogao biti ključ uspjeha zajedničke poljoprivredne politike. No, prvo bi možda trebalo vidjeti rezultate pa tek onda e, izvršiti uplatu. Dakle, prvo vidjeti rezultate, a onda platiti. Ali to je onda u suprotnosti s onim što stoji u prvom stupu. Eto, imala sam neke komentare, ali svakako vam e, čestitam na ovom odličnom e, dokumentu koji je temelj za raspravu. Hvala lijepa. Ne čudi nas ovaj rezultat e, da velika gospodarstva i više profitiraju jer radi se tu o površinama i tko ima više površina onda on i profitira. Tu nam je ne treba nikakvo izvješće u tom smislu. To je nešto što je logično samo po sebi. Zanimljivo je ono što ste rekli da bi trebali E, formulirati političke ciljeve? Jeste li možda razmišljali o tome e, kakva vrsta ciljeva bi to bila? Što bi trebali formulirati? Ili bi to trebali biti nekakvi krovni ciljevi ili vrlo konkretni? Recimo, mogli bi i formulirati jedan cilj vezano u zaštitu okoliša i reći da želimo smanjiti pesticide. Ili bi tako nešto bilo e, dovoljno? Ili dakle, koliko konkretno i precizno bi trebali te ciljeve definirati? Tu moramo biti vrlo jasni. Ono što je zanimljivo je isto tako izjava kada e, govorimo dakle o potrebama pojedinih e, skupina, dakle i u plaćanju vezano O to. To me zbiljam zanima, dakle kako ćemo onda s onima koji se još samo dodatno bave poljoprivredom ili recimo ako onda formuliramo ciljeve, što se mene tiče cilj vezano zaštitu okoliša ili e, klimatski cilj, onda ćemo ili dakle nekako poticati cilj ili onu neku potrebu koja postoji. To bi sve trebalo još malo bolje definirati. I još jedan puta kada se vratimo na pitanje tržišta, ako Njemačkoj gubimo samo 10 centi e, cijene od mlijeka, onda je to e, tri milijarde manje koje stižu na e, gospodarstva i to možemo ovako ili onako izjednačiti. Dakle, ako je to neka vrsta izjednačavanja u pogledu toga kada tržište zakaže, onda nek nam se dragi Bog smiluje jer e, ova gospodarstva koja se bave proizvodnjom mlijeka neće tako nešto izdržati. Ja se sama bavim poljoprivredom i proizvodim mlijeko. Dakle, kroz izravna plaćana se to ne može nadoknaditi moramo djelovati i na tržištu i nešto učiniti. Zanima me kakve praktične ciljeve, dakle u kojem pravcu oni trebaju ići, koliko bi ih trebali precizno formulirati i kako vi to točno vidite, dakle u pogledu provjere ovih mogućih e, potpora. Gospodža Garcia. hvala vam. Ja također želim čestitati na članu Revizorskog suda na ovom izvještaju. Ovdje sam. Htjela sam vam reći, pozorno sam vas slušala i pročitala ovaj dokument. Govorili ste o ograničenom utjecaju na konvergenciju, a ja bih voljela da malo više govorimo o pojednostavljenju. Bila sam na jednom sastanku ovaj vikend, e, sastanku sa poljoprivrednicima i rekli su mi da je njihov najveći problem sa zajedničkom poljoprivrednom politikom da svaki puta kada mi pojednostavljujemo ona se zapravo malo zakomplicira. A glavni cilj je da bude dostupna za same poljoprivrednike i uzgajivače. Naravno, kontrole su potrebne. No ja bih voljela da možda malo više razgovaramo o pojednostavljenju. Imamo na raspolaganju sve moguće tehničke mjere i mislim da bismo ipak trebali malo više paziti na e, sredstva koja na raspolaganju, koje na raspolaganju imaju poljoprivrednici i uzgajivači. Gospodin Dorfman je govorio o tome da će biti teško napustiti određene mjere od stranih, e, od određenih zemalja članica, govorilo se o ulozi aktivnog poljoprivrednika, no ja smatram da se moramo više koncentrirati na rezultate. Rezultat koji bi uključivao, koji bi bio odličan, bilo bi dakle da radimo na e, pomlađivanju poljoprivrednika u Europi. Imamo vrlo ozbiljan problem i to je po mojem mišljenju e, ključno, a to je e, prosječna dob poljoprivrednika. Proizvođači su sve stariji. Dakle, problem je sa novim naraštajima. Nema novih naraštaja koji će e, se baviti poljoprivredom. Što vi mislite na revizorskom sudu? Što mislite o našim naporima da uključimo mlade poljoprivrednike i to u prvom i u drugom stupu? hoćemo li postvariti naše ciljeve. A drugo, zapošljavanje. Govori se o tome da velika i manja e, dobivaju jako puno novca, ali koliko oni zapravo ljudi zapošljavaju, koliko ljudi doista živi od e, zajedničke poljoprivredne politike, Zatim tu su i sezonski radnici koji također ovise o tim poslovima. Dakle, da li se već vide učinci u tim socijalnim skupinama? Mislim da su to e, neke od najvažnijih tema od svih ovih koje sam danas čula. Hvala lijepa. Hvala. E, želim zahvaliti revizorskom sudu na ovom izvještaju. E, izvještaj doista pokazuje da postoji, da još uvijek možemo mnogo više učiniti. Možda bismo trebali izaći na teren i pogledati što se događa u poljoprivredi. možda se poljoprivredom ipak ne bavimo dovoljno. Ako pogledate manja gospodarstva, neka se nasljeđuju, E, na nekima su ljudi pozajmili novac kako bi pokrenuli svoj posao. Stoga moramo bolje analizirati tu reformu i paziti da ta reforma doista pojednostavni stvari. Mislim da je to ono što nam danas nedostaje. Ja bih volio vidjeti da se što više nove moderne tehnologije koristi u poljoprivredi. Dakle, poljoprivrednici dobivaju pomoć i potporu, ali mislim da bi im trebalo pušiti pružiti mogućnosti da koriste e, nove moderne tehnologije. Isto tako vidimo e, da postoje znatne razlike među zemljama članicama. Različite su i kazne za zagađenje, na primjer i mislim da je malo čudno da neki mogu dobiti potporu. Ljudi dobivaju pomoć, njihovi, njihove se površine mjere na različite načine. Sve to u redu, ali sve bi trebalo biti e, jednostavnije i trebalo bi biti e, pošteno. Tako da iz, zbog svih, iz svih ovih razloga, ako radimo razliku između većih i manjih gospodarstava, možda bi veća gospodarstva trebalo podijeliti na manja i možda bi to na kraju dovelo do boljih rezultata. No, e, cilj je da sve ovo pojednostavnimo što je više moguće. No, isto tako moramo e, gledati i na tržišne cijene, budući da moramo naše proizvode prodavati po tržišnim cijenama. I zbog toga je to jako važno, dakle, da e, te mjere budu jednostavne i da doista pomognu našim poljoprivrednicima. Ovdje govorimo o velikom zadatku, i ako pogledate e, određene bolesti, recimo afrička svinska kuga, i na način na koji je ona utjecala e, na e, cijene proizvoda i ako razmišljate o tome na koji ćete način zaustaviti širenje tih bolesti, možda bi se tu isto mogli pronaći e, neki uvjeti za dobivanje potpore. Hvala lijepa na ovom izvješću. Mislim da uvođenje ovog pravila u pogledu osnovnog plaćanja je nešto što je u redu i da su nacionalna tijela tu imali određene probleme, da, to mi je jasno, ali u tom smislu me malo smeta kad ovdje čitam mm, da recimo u Jedinoj Kraljevini, Grčkoj, Francuskoj agencije za plaćanje su samo procjenjivali i onda provizorno, odnosno paušalno isplaćivali. Ja si to za Njemačku uopće ne mogu zamisliti. Mi tamo zbiljam svaki grm, e, svaki mali zabetonirani dio sa e, koji je zabetoniran recimo 100 metara kvadratnih, to odmah e, odbijemo. Malo ipak već prošlo vremeno tog izvješća, ali jeste li onda i u međuvremeno država članica dobili podatke da oni sad ipak malo točnije mjere te površine, pa imamo e, GPS sustave koji sad to vrlo jednostavno mogu učiniti. To bi bilo jako važno. Mm, da tu uzmemo i obzir e, ono što smo već zaključili i riješili kroz e, omnibus i takozvanog aktivnog poljoprivrednika i naravno tu se još i postavlja pitanje što komisija želi s faktorima, recimo kada se analiziraju ova opća dobra ili roba kad e, poslušam i ovo što su rekli kolege zeleni, dakle trebamo paziti da ne dođe do situacije da se zabrani recimo nekim dijelovima proizvodnje mlijeka, onda drugi opet kažu ide previše novca mm, u velika gospodarstva, e, jer vidimo da izravna plaćanja najviše idu upravo u tom pravcu moramo i kaže se da moramo bolje definirati ciljeve u pogledu e, klime, što to onda znači. Dakle, krave proizvode metan, onda u skladu sa e, e, time trebamo razmisliti hoćemo li zabraniti sada krave koje proizvode mlijeko. Svega tu ima i mislim da kroz ovu osnovnu schemu plaćanja i kroz pitanje vezanih potpora i onih koji to nisu, smo stvorili e, dobru situaciju za pojedine regije i molim vas da nam ovdje malo konkretnije navedete, dakle, kako si komisija zamišlja te e, faktore kada govorimo o analizi javnih dobara? Možda ćemo i detaljnije moći razgovarati o tome kad idući put budemo razgovarali o ZPP-u. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, hvala vam, a hvala i predstavniku Revizorskog suda na odličnom izvještaju. Jako je važno i danas posve jasno da najveća, e, to jest da velika gospodarstva zapravo i ostvaruju i najveće e, profite i dobivaju najviše pomoći. E, podaci su dostupni i lako dostupni. I to je pitanje Mm, koje sam puno puta postavila. E, govorimo o dakle zadržavanju obiteljskih gospodarstava, o zadržavanju rural, ljudi u ruralnim područja, područjima, govorimo o tome da ljudi ostaju na tim područjima. Poljoprivrednici su ljudi koji također moraju zarađivati i to bi onda trebalo imati učinak na njihovu zemlju. E, moraju ispunjavati svakakva pravila koja se odnose na amonijak i na dušik, no e, glavni problem ja mislim da, su, da je ugljični dioksid. Mislim da moramo imati jednostavniji sustav sa manje pravila, da bi regije trebale e, imati veće ovlasti i da bi mala obiteljska gospodarstva trebala moći dobivati više sredstava, ne samo e, najveće, najveća gospodarstva. A zatim tu je i pitanje građana i njihove podrške. Neki kolege u klubovima govore, neprestano spominju, a što je sa svim novcem koji ide u poljoprivredu? Da, ali koliko od tog novaca doista ide poljoprivrednicima, a koliko onima iznad njih? I mislim da i tu leži problem na koji se moramo usredotočiti. Sljedeći govornik, hvala vam na ovom zanimljivom izvještaju. Kao i uvijek, mnogo se govori o proračunu ZPP-a, to je dakle neizbježno budući da tu govorimo i o Brexitu i vjerojatno će tu biti manje novaca. No, ima još pritisaka na poljoprivredni proračun, bilo da se riječ o obrani ili nekim drugim stvarima. Ako želimo osigurati novac za poljoprivredu i za sigurnost opskrbe hranom, onda moramo izložiti najsnažnije argumente. A ideja da nemamo stvarnu unutarnju konvergenciju, da nemamo prave mjere pojednostavljenja, niti usmjeravanja. E, malo nam je onda teže to prodati javnosti. I isto tako teško je obratiti se javnosti i, reći e, moramo zadržati ta sredstva, a kad onda e, od građana čujem neki dobivaju strašno puno novaca, imaju privatni avion a isto tako postoji bojazan da će da taj novac neće koristiti za unapređenje poljoprivrede već za kupovinu uh, nekih stvari koje nisu vezane uz poljoprivredu zar ne mislite da je na taj način nama teže kad se borimo za proračun za poljoprivredu a ja mislim da bi dakle sigurnost opskrbe hranom trebala biti broj jedan ali morali, činjenica da nemamo stvarnu konvergenciju, činjenica da novac ne ide onima kojima je najpotrebniji u poljoprivredi. Zar ne mislite da je na taj način nama stvarno e, teško e, se zalagati za politiku kojom će novac e, dolaziti poljoprivrednicima jer na kraju im ne dolazi. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam što ste nam dali priliku da razmijenimo gledište o ovom izvještaju, o programu osnovnih plaćanja. Ja bih na početku istaknuo da komisija pozdravlja ovaj poseban izvještaj, slaže se sa e, preporukama, preporukama to jest sve one koje su e, bile relevantne za komisiju su prihvaćene, no u ovom trenutku s mogu vam reći da, će se, da ćemo neke preporuke uzeti u obzir za, u zakonodavnom prijedlogu za 2020. E, drago mi je da je zapravo u izvještaju program osobnih plaćanja ocijenjen uglavnom pozitivno. 18 milijardi eura godišnje e, ide u tu svrhu i e, taj novac dobiva oko 4 milijuna poljoprivrednika. Komisija je podržala uvođenje programa osnovnih plaćanja i nadzire proces provedbe. Osim toga pružila je i savjete o provedbi. Stoga mi je drago da ste u izvještaju e, priznali i ulogu komisije u osmišljavanju provedbi i pružanju podrške. Drago mi je isto tako da ste napomenuli da su i nadležna nacionalna tijela morala e, uložiti znatne napore kako bi se sredstva dodijelila oko 4 milijuna poljoprivrednika u Europskoj uniji. I isto tako da su se zemlje članice dobro pozabavile rizikom e, o, dakle, pogrešnih izračuna i da zapravo nema značajnijih stopa pogreške u zemljama članicama. To zapravo dokazuje da se ovaj program vrlo dobro provodio. Naravno, nije sve savršeno i sud zaključuje da je učinak na pojednostavljenje, usmjeravanje i konvergenciju razina potpore e, ograničen u nekim zemljama. I htio bih se osvrnuti na te tri teme. Što se tiče pojednostavljenja, htio bih istaknuti da je početni prijedlog komisije sadržavao nekoliko opcija, to jest manje opcija, E, jasno je da za vrijeme zakonodavnog postupka da je dodano više opcija, veća je fleksibilnost dana zemljama članicama, kako bi se naravno odgovorilo na nacionalne potrebe, ali to je onda dovelo do složenijih pravila. To se recimo odnosi na prvotni prijedlog komisije o e, aktivnom poljoprivredniku i o tome kako se to provodilo u protekle četiri godine. Što se tiče usmjeravanja, zemlje članice će isključiti poljoprivrednike koji, čija se djelatnost ne usredo, nije koncentrirana na poljoprivredu. Zatim, zemlje članice mogu još dodatno usmjeriti potporu tako što će e, napraviti različite razine potpore za poljoprivrednike. No, tu moramo jasno reći da je e, poljoprivredni sektor e, izrazito fragmentiran. Imamo više od 7 milijuna korisnika i činjenica je da se ne možemo baš usredotočiti na svakog korisnika i to dakle, u ovim sadašnjim e, okolnostima jer bi to dovelo do stvaranja jako kompliciranog sustava. A zatim pomoć se daje i kroz druge scheme, program, plaćanje za male e, poljoprivrednike, za mlade poljoprivrednike. Tako da po, dakle, u sadašnjem sustavu direktnih e, plaćanja postoje i drugi načini pružanja e, potpore dohodku poljoprivrednika. Što se tiče posljednjeg elementa kojeg ste spomenuli i gdje ste napomenuli da je napredak bio spor, to je konvergencija. Tu sam htio reći da su zemlje članice imale tri opcije, dakle potpuna konvergencija dugoročno, kratkoročno i e, srednjeročno. Ili e, uvođenje djelomične konvergencije. Moram reći da učinak provedbe se znatno razlikuje od jedne do druge zemlje članice i još bih vas htio podsjetiti da ako želimo e, stvoriti istu e, jediničnu vrijednost za sve, da je taj prijedlog bio uvršten na početku zakonodavnog prijedloga komisije, no e, taj zakonodavni prijedlog se kasnije promijenio za vrijeme zakonodavnog postupka i to je ispalo. Kad je riječ o pojednostavljenju, usmjeravanju i konvergenciji, molim vas da se prisjetite da je komisija objavila komunikaciju o budućnosti hrane i poljoprivrede i da, je komisija predstavila novi model za razdoblje nakon 2020. Cilj tog modela jest da okvir bude učinkovitiji, usmjereniji i jednostavniji i to kroz veću razinu subsidijarnosti i kroz uvođenje pristupa temeljenog na rezultatima no ne bih sad ulazio u tu temu budući da je to e, mm, tema zapravo sljedeće točke na dnevnom redu. I na kraju još nekoliko riječi o radu same e, e, revizije. I najprije bih dakle komentirao što je sud rekao o točnim iznosima. Dakle, Mm, svi problemi se rješavaju kroz predviđene e, postupke, a komisija pruža pomoć zemljama članicama. Drugo, e, sud smatra da tijela za ovjeravanje moraju imati veću ulogu u procesu e, provjere mm, prava na plaćanje Komisija potvrđuje da bi tijela za ovjeravanje trebala provesti te provjere i to stoji i u smjernicama komisije. I na kraju, komisija je prihvatila gotovo sve preporuke suda, a posebice one koje se odnose na e, reviziju. Tako da e, zapravo sve ovo što ste preporučili to se već e, izvršava. Hvala vam svima na pozornosti. pan Gospodine Flanagan, da li se želite još jednom javiti? Da, samo jedno kratko pitanje. Govorite e, nam o tri različita sustava koja se provode u Europi. Svaki od tih sustava je vrlo različit. E, gdje je dakle zajednički aspekt zajedničke poljoprivredne politike? E, pitam se ovdje zašto se onda govori o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Mislim da tu se jezik ne primjenjuje ispravno. Hvala lijepa. Ovim smo dakle istrpili e, popis govornika. Nismo nikome ograničili e, mogućnost da dugo govori, jer si danas to možemo dopustiti. Sada ću predati ponovno riječ gospodinu Figeredu kako bi on odgovorio na vaše pitanje. Izvolite. E, istovremeno želim pozdraviti goste, gospođe Miller, koji su došli iz Bavarske. Lijepo izgledate, jako lijepo izgledate i želim vam dobrodošlicu. Thank you, <clears throat> thank you, Mr. Chairman, for giving the floor. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Zahvaljujem članovima odbora na velikom broju pitanja koje ste postavili. Vaša su pitanja tako mnogobrojna i pokrivaju toliko aspekata da se bojim da neću moći odgovoriti na baš sva vaša pitanja. Naime, nadam se da se složiti s mojom analizom. E, jednostavno, vaša pitanja pokazuju da je ovo vrlo složena i teška rasprava. E, zajednička poljoprivredna politika dugo postoji u Europskoj uniji i e, odnosi se na značajnu količinu javnih sredstava. Povezana je sa životom velikog broja europskih građana, a isto tako i sa mnogo važnih tema, hrana za evropljanje, sigurnost, zdravstvena ispravnost, sve e, to dakle čini raspravu e, teškom i složenom i zbog toga ste i postavili toliko pitanja. Velik broj pitanja koja ste postavili bojim se i jasno mi je da su više se odnose na budućnost nego li na prošlost. Više dakle na, novi na novu ZPP, a manje na ovaj sadašnji sustav e, osnovnih plaćanja za poljoprivrednike. Jer poljoprivrednike naravno više brine budućnost što mi je jasno. Ako mi u izvješću o e, programu osnovnih plaćanja e, koji sam predstavio prije godinu dana, kažemo da je cijeli sustav funkcionira, mi istovremeno ukazujemo na određene aspekte gdje želim privući vašu pozornost. Naime, neki od aspekata u našem izvješću povezani su ne samo za pojednostavnivanje, već i povezani su s konvergencijom, a po mojom mišljenju ono što je najvažnije u tom izvješću je upravo to usmjeravanje, to ciljanje, jer to e, su tri važna aspekta. Naime, dajemo li mi novac onim poljoprivrednicima kojima trebamo dati taj novac. Jer ja si to pitanje postavljam kao javni revizor. I kao javni revizor, s obzirom na sva vaša pitanja, rekao bih da postoje osam glavnih problema. Osam. I sada gledam na pitanja koje ste vi postavili. Prvo pitanje E, pitanje efektivnog i učinkovitog. Naime, vi taj riječi niste koristili, ali velik broj vas govorio je o ciljevima, svrsi, a to je glavno pitanje za zakonodavca u budućnosti. Koji su vam stvarni ciljevi po pitanju poljoprivredne politike? koje ciljeve želite ostvariti. Ako to ne napravite, ne, bulite, ne budete li jasni kad se radi o budućnosti po pitanje ciljeva, onda nećemo moći govoriti o tome da su stvari efektivne i efikasne, jer efektivno je nešto vezano za cilj. Što dakle želimo postići poljoprivrednom politikom? Više produktivnosti, e, profitabilnost poljoprivrede, bolji životni standard za poljoprivrednike. Želite li pak da se bolje štiti okoliš, želite li bolje zaštitu okoliša. Dakle, to su pitanja koja trebate riješiti i morate vidjeti kako su ona međusobno povezana. Dakle, ne bude li to jasno za zakonodavca, ništa neće biti jasno. Ja, dakle, postavljam to pitanje kao javni revizor prvo pitanje, ono što je vrlo važno je da pokušamo odgovoriti na vaše pitanje. Druga e, pitanje je važno, ali sada ako mi dopustite govorit ću francuski, jer mi pitanje je bilo postavljeno na francuskom jeziku. Radi se dakle o povijesnim referencama znamo da je zajednička poljoprivredna politika najstarija zajednička politika Europske unije. Zna se također da od 2003. već od 2003. se javlja problem povijesnih referenci javnih potpora u Europskoj uniji. Dakle, koji su održani od 2003. godine. Oni koji su održani 2003. godine zadržani su u reformi 2013. godine. Trebalo bi se zapravo zapitati koje rezultate tu postiglo kada bude došlo do revizije 2019. i 2020. godine. Znamo da je pristup različitih država članica bio različit jer e, to su opcije i dakle u skladu s opcijama koje omogućuje europsko zakonodavstvo. A pitanje za budućnost je sljedeće. Hoćemo li u budućnosti rješavati povijesne probleme, probleme iz prošlosti? To je također pitanje za europskog zakonodavstva. Treće pitanje o kojem želim govoriti u odgovoru na vaša pitanja jest pitanje konvergencije. Što zaista zakonodavac želi u budućnosti postići po pitanju konvergencije? Netko ko na to gleda izvana, ja kao javni revizor, E, jasno mi je što zakonodavac želi postići internom konvergencijom. Mislim da je također jasno koje to glavne probleme imamo da bismo postigli internu konvergenciju. Međutim, nije mi sasvim jasno što zakonodavac želi za budućnost po pitanju vanjske konvergencije. Oprostite što vam ja postavljam pitanja umjesto da vam dajem odgovore. Međutim, postavljam vam pitanje jer ste vi zakonodavci i na vama je da date odgovore jer su to politički odgovori. Četvrto glavno pitanje, pitanje e, nevezanih potpora. E, čuo sam pitanje trebamo li nastaviti s vezanim potporama ili pak trebamo naći rješenja i povezati ih. Europska unija se u tom smislu je u tom smislu preuzela obveze na međunarodnoj razini i moramo biti svjesni kao što nam je rekao jedan od drugih zastupnik prije nekoliko minuta da se Europska unija natječe, europska poljoprivreda se natječe na svjetskoj razini. Na toj razini također su preuzete neke obveze e, koje se ne smije zanemariti. Pito pitanje vezano je za usmjerenost. E, što je vezano za učinkovitost. Drugim riječima, stavljamo li novac tamo gdje ga treba staviti, naime tamo gdje će on dati bolje rezultate. Mislim da u našem izvješću damo neke odgovore, kao što se u drugim izvješćima Europskog revizijskog suda dali druge e, dijelovi odgovora u kojem kažemo da zaista e, imamo e, dosta smo skeptični po pitanju u određenoj mjeri pitanju učinkovitosti. Jer naime u e, našoj reviziji e, smo došli do zaključka da kada se državama članicama dala mogućnost e, da izrade određene okvire, u nekim su državama članicama države iskoristile te mogućnosti ne kako bi situaciju pojednostavnile, već i učinili složenijom. A onda kad se govori kako pravila iz Brisela, iz, pa, iz Europske unije, iz parlamenta, stvari e, kompliciraju, ovdje je primjer suprotan. Naime, dodan je novi sloj složenosti. Onda pitanja vezana za ravnopravno, za vanjsku konvergenciju. To je vezano i za učinkovitost. I na kraju pitanje e, globalne vizije. Europski revizorski sud već je napisao puno izvješća o zajedničkoj poljoprivrednoj politici a e, ovo izvješće o e, programu osnovnih plaćanja je specifično izvješće, ali ima ih i mnogo drugih za, o različitim e, stvarima, o ruralnom razvoju i o mladim poljoprivrednicima. Postoji čak deset izvješća. Što se tiče globalne vizije, E, to je dokument kojim ću vam e, predložiti prilikom sljedeće točke dnevnog reda. Dakle, ja ću vam to izložiti kada budemo govorili o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Međutim, ako me predsjednik dopusti, htio bih pozvati kolegu da kaže par riječi, par detalja o tim pitanjima. Vrlo kratko. Hvala lijepa. E, Postojeno je nekoliko tehničkih pitanja i ja vam mogu samo ukratko opisati što smo uočili prilikom revizije. Pojavilo se pitanje o stalnim pašnjacima. Ti e, trajni pašnjaci nisu e, bili predmet našeg rada jer smo se bavili e, samim izravnim plaćanjima i načinima izračuna. Međutim, uočili smo e, kao baš i potpora sa proizvođačima mlijeka koji su e, nedavno prošli kroz krizu. O konvergenciji već smo čuli vrlo istrupan odgovor još jedno e, važno pitanje. Odnosilo se na e, potrebu e, te plaćanja i tko na njih ima pravo, naročito kad se radilo o paušalu. O tome smo raspravljali s komisijom, koja kaže kako je potrebno tako postupiti kako bi se bilo e, u skladu s, e, sa sporazumima VTO-a. Pitanje je pojednostavnjivanja i pojednostavnjenja usmjerenosti i e, dakle tu u izvješću imamo primjere u Francuskoj ili pak u Španjolskoj gdje se vidjelo da su o nacionalne opcije unijele složenost e, za rad poljoprivrednika i način na koji oni e, vide cijeli sustav. Francuska je tu karakterističan i zanimljiv primjer o tome kako se stvari mogu zakomplicirati i kako provođenje konkretnih pravila vezane za E, odlike krajolika, a djelomično i za ozelenjivanje. E, kako je to na kraju ispalo vrlo složeno pitanjem provedbe. Međutim, u nekim drugim državama članicama vidjeli smo e, vrlo je, primjere vrlo lijepog pojednostavnjivanja koje nisu ni u čemu bili manje učinkoviti. Zatim tu su i pitanja mehanizama na tržištu. A e, sada će se e, razdvojiti plaćanja vezano e, za različite elemente, ozranjivanje i tako dalje od osnovnih plaćanja. Komisija je ta koja će mora odlučiti na koji način se najbolje može mogu kombinirati različiti instrumenti e, kako e, bi e, prihod poljoprivrednika bio najbolji mogući. To nije na revizijskom sudu da odluči. Hvala lijepa. Nadam se da smo e, pružili neke odgovore na toliko pitanja koja su postavljena, ali ako niste zadovoljni, naravno stojimo vam na raspolaganju i za više odgovora, možda u nekom drugom obliku ili tijelu. Još jedan puta zahvaljujem e, na svim postavljenim pitanjima i isto tako na zapažanjima koje je iznijela komisija. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Mislim da smo u potpunosti sada iskoristili naše vrijeme koje smo imali za ovu temu i za ovu raspravu. Dakle, sve što smo mogli danas učiniti. još jedan puta hvala vam lijepa. A sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Dakle, to je naša današnja druga točka, a to je točka broj i taj drugi dio je isto tako povezan s vašim izlaganjem. Ovdje smo se htjeli pozabaviti sa budućnosti zajedničke poljoprivredne politike s obzirom na komunikaciju komisije iz studenog 2017. koja se odnose na budućnost DPP-a i proizvodnje hrane. i sa zadovoljstvom ćemo vas e, sada poslušati, vaša mišljenja, vaše informacije. I sada bih vam dao riječ. Molim vas, iznesite nam temu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem vam što ste nam dali mogućnost e, da članovima ovog odborima predstavim jedan dokument koji smo mi predstavili unutar jednog kraćeg vremenskog razdoblja kao odgovor ili reakciju na komunikaciju e, komisije u pogledu budućnosti ZPP p-a i opet ću koristiti PowerPoint kako bih olakšao ovu komunikaciju. Prvo što bih želio reći je da je ovo odgovor dakle, na komunikaciju komisije u pogledu budućnosti hrane i bavljenja poljoprivredom. Dakle, ovo nije izvješće, revizorsko izvješće i to se temelji dakle na prethodnim e, publikacijama suda i drugim e, javno dostupnim informacijama. Dakle, to je taj globalni stav koji sud može iznijeti temeljem e, prethodnog rada koji je obavljen dakle, tijekom prethodnih godina. Ovdje mi razmatramo neke ključne trendove i podatke koji su relevantni kada govorimo o poljoprivredi i ruralnim područjima Isto tako naše nalaze u pogledu e, postojećeg ZPP-a koji su vezani opet i uz prethodna izvješća na tu temu i koji kriteriji i ključni izazovi su oni s kojima se moramo suočiti u pogledu e, novog ZPP-a. Nadalje, nije naša uloga da stvaramo koncepte, definiciju nove politike, ali želimo vam dati naše mišljenje temeljem naših prethodnih nalaza i iskustva. Kada govorimo o ključnim trendovima i podacima, prvo što bih ja naglasio je kada govorimo o trošku tijekom proteklih e, dekada, odnosno desetljeća, to je stabilno. Dakle, prosjek je 54 e, milijarde eura po godini, dakle kad govorimo o javnim izdacima u tom području. Ovdje možete vidjeti na ovoj tablici sve te izdatke. Dakle, vidite jasno da je situacija stabilna. prijedlog da se potroši dakle više od 300 50 milijardi eura mora se vrlo jasno opravdati. I kada govorimo o budućem proračunu ZPP-a, to se treba temeljiti na mjerama koje se temelje na vrlo čvrstim znanstvenim i statističkim dokazima e, koji će moći uistinu pokazati da će se na taj način moći ostvariti željeni rezultati. Dakle, to je povezano uz onu e, učinkovitost koju sam ja prethodno spomenuo. Kada govorimo dalje o ključnim trendovima i podacima, Zamolio bih vas da obratite pažnju na ovu tablicu gdje možemo vidjeti da ove brojke iz komunikacije komisije pokrivaju sva gospodarstva, čak i ona koja su premala da bi imali koristi od ZPP-a, bez ikakve razlike u pogledu ekonomske veličine. I ovo je taj grafikon koji to pokazuje koji navodi da poljoprivrednici odnosno njihov prihod još uvijek zaostaju kada govorimo o gospodarstvu ukupno gledajući. Dakle, to se odnosi na sva gospodarstva, čak i ona koja su premala da bi imali određene koristi od ZPP-a. Dakle, tu nemamo nikakva razlikovanja kada govorimo o ekonomskoj veličini. I isto tako se isključuje, dakle, E, dohodak koji ne dolazi od poljoprivrede u gospodarstvima koje se bave poljoprivredom. Dakle, trebamo biti svjesni svih tih ograničenja. Nadalje, kada opet govorimo o ključnim trendovima i podacima, tu imamo još jedan grafički prikaz i zamolio bih vas da pratite pažnju. Tu vidimo na ovoj tamnoj liniji da sada imamo manje poljoprivrednika nego u prošlosti. Ova svjetlija linija ukazuje na broj zaposlenih u poljoprivredi. A ova linija u sredini nam je određeni output kada govorimo o poljoprivredi u Europi. Dakle, manje ali većih gospodarstva imamo i manje broj zaposlenika proizvode u stvari jednu konstantu što vodi do e, veće zarade za osobe koji su puno radno vrijeme zaposleni u poljoprivredi. Dalje, opet kad govorimo o trendovima i podacima, Dakle, cijena hrane je konvergirala sa svjetskim cijenjama i Europska unija je postala neto izvoznik hrane, ali tu bih želio naglasiti da smo isto tako neto uvoznik e, neprerađenih poljoprivrednih proizvoda. Povećao se povećala se prosječna dob poljoprivrednika i to je opet u skladu sa e, daljnjim demografskim trendovima. Kada govorimo o ovim podacima o pogledu ovog upuknog područja koje se koriste za obrađivanje poljoprivredu, dakle ti podaci nisu konzistentni. Nismo baš sigurni da li penje ili pada i postoji određena statistika e, od 4% pada tijekom proteklog desetljeća. Ali imamo opet i neku drugu statistiku koja kaže da je situacija stabilna. Kada govorimo o aspektu klime i zaštite okoliša, e, tu je situacija nezadovoljavajuća, dakle nije dostatna, a ekonomske razlike između ruralnih područja i drugih područja su postale manje izražene. In terms of how to kad je riječ o tome kako ocijeniti sadašnji ZPP, ali i buduće prijedloge za ZPP, smatramo da logička struktura može pomoći i nama kao e, tijelu za reviziju, ali može pomoći e, i vama kao zakonodavcu. E, koja je logička struktura koju mi predlažemo? moramo analizirati koje su naše potrebe u poljoprivredi, zatim koje ćemo ciljeve definirati u budućnosti, koji su nam, e, što moramo uložiti, koje procese moramo pratiti, koje rezultate i koje učinke očekujemo u budućnosti. To je logička struktura kojom trebamo analizirati sadašnje ZPP, a e, mislim da će nam poslužiti i e, da analiziramo buduće prijedloge ZPP-a. Ciljevi e, zajedničke poljoprivredne politike moraju odražavati potrebe i dugoročnu viziju za zajedničku poljoprivrednu politiku. Ti ciljevi moraju biti specifični, moraju biti mjerljivi te mora se definirati razina učinka i rezultata. Zatim bismo trebali imati e, dobar mehanizam za analizu te e, čvrst lanac odgovornosti i revizije kako bi se poštovala pravila e, o provedbi i sukladno sa pravilima. Što se tiče potreba, za sada nema dovoljno informacija da bi se utvrdile specifične potrebe i opravdala E, opravdala opravdao sav novac koji se troši na zajedničku poljoprivrednu politiku. Zatim, cijeli koncept e, dodane vrijednosti Europske unije treba malo pojasniti, a zajednička poljoprivredna politika bi trebala pružiti e, odgovore na dugoročne trendove. Što se tiče ciljeva, sadašnji ciljevi ZPP-a nisu dovoljno jasni i nisu dovoljno specifični. Potrebna je veća dosljednost sa ostalim ciljevima Europske unije. A što se tiče uloženih e, resursa, dodjela sredstava ZPP-a e, se ne temelji dovoljno na potrebima, niti na e, očekivanoj dodanoj vrijednosti Europske unije. Što se tiče procesa, osmišljavanje isplativih instrumenta traži kvalitetnije informacije i bržu brže prikupljanje informacija. Zatim potrebno je više dosljednosti između ZPP-a i ostalih politika Europske unije te između samih instrumenata unutar ZPP-a. Politiku bi trebalo pojednostavniti, no ne na uštrb e, učinkovitosti. A priprema e, nove zajedničke poljoprivredne politike traži vremena. I to je također jedna od tema koju smo spomenuli. Što se tiče rezultata i vanjskih faktora, u izvještaju tvrdimo da sadašnji sustav pokazatelja nije dovoljan za ocjenu e, učinkovitosti određenih politika. E, trenutačno nema nikakve veze između isplaćenog novca te ostvarenih ciljeva uspješnosti. I na kraju zajedničkoj poljoprivrednoj politici treba jasna odgovornost. Eto, to su naša to su rezultati naše analize e, sadašnje ZPP-a. Analizirali smo i budućnost zajedničke poljoprivredne politike i to i potrebe i ciljeve, uložene resurse, procese, rezultate, učinke i vanjske faktore te odgovornost. Neću se sada zadržati na tome, no sve su ovo kriteriji koje ćemo u budućnosti koristiti za analizu budućeg prijedloga ZPP-a. I možda e, pretpostavljamo zapravo da će i ovi kriteriji zakonodavcu biti korisni u ocjeni e, zakonodavnih prijedloga na kojima ćete vi raditi. Hvala vam na pozornosti i tu sam za sva vaša pitanja. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Gospodin Des će govoriti e, prvi i molim vas samo da budete malo kraći. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i zahvaljujem na predstavljanju ovog izvješća. Neću kod izdataka ponavljati ono što sam već e, rekao. Dakle, o onom novcu koji se izdaje za poljoprivredu, tu se slažem s time da to baš nije dobro raspoleđeno, ali trebamo biti svjesni toga da 41 milijun radnih mjesta imamo upravo u poljoprivredi i da e, je poljoprivredna odgovorno za to da pola milijarde ljudi je svaki dana opskrbljeno sa e, hranom. Svjesna sam toga da poljoprivreda e, kasni za ostalim sektorima i to je već tako 40 godina. Ja sam cijelo vrijeme aktivan u tom području a e, puno više se radi i radnog vremena provede u poljoprivredi nego u drugim radnim skupinama, to se ovdje uopće ne spominje to da imamo sve manje poljoprivrednika i to je već desetljećima tako da e, stalno određeni postotak napušta poljoprivredu. Ja mislim da će tu situacija postati posebno dramatična. Zbog čega? Zbog svih tih silnih propisa s kojima opterećujemo naše poljoprivrednike. Kad govorimo recimo o gnojivu i propisima vezano uz to, to dovodi do toga da veliki broj manjih gospodarstva jednostavno prestaje. Kažu mi nećemo više tu sudjelovati. Isto tako se eh, zahtjeva eh, puno toga od organizacija za, e, puno zahtjeva postoji kada govorimo o organizacijama za zaštitu životinja i to će opet uzrokovati mm, probleme. Meni je logično da imamo sve ove rezultate jer oni mladi e, s obzirom na situaciju, ne s obzirom na financijsku situaciju, nisu više spremni preuzeti gospodarstvo. Ja sam bio upravo e, prošli tjedan na jednom gospodarstvu i E, otac mi je rekao da njegov sin će dakle uskoro vjerojatno zatvoriti to gospodarstvo upravo zbog nekog novog propisa koji je usvojen. I još sam nešto e, htio reći kada govorimo o samim e, rezultatima u pogledu poljoprivrede. Molim revizorski sud da iz 90. godina pogledaju jednu studiju iz Bavarske gdje je utvrđeno, ja ću biti vrlo kratak i paušalno ću reći da poljoprivreda da e, dvostruko više doprinese nego što dobije javnog novca i tu bih zamolio Revizorski sud da se malo pomnije pozabavi takvom jednom studijom. Hvala vam lijepa. Gospodin Oisling. Da, mislim, svjesni smo situacije kada govorimo o, novcu, ali opet se tu radi o 40% novca iz e, proračuna e, Europske unije, dakle, sutra moraš vidjeti sa svojim kolegama, e, dakle, kako ćemo to rasporediti. Ne možeš samo tako reći, nije to baš previše novca, za Europu je to puno novca, dakle, kada govorimo o toj studiji iz 90-ih, pa ipak smo već dosta odmaknuli od tog razdoblja ali vi ste stvari sad opet, e, obraćam se opet gospodinu sa revizorskog suda, vi ste opet ponovili određena pitanja, ali ne vjerujem da mi imamo premalo podataka. E, mi imamo ogromne količine podataka. Znamo da imamo sve manje poljoprivrednika, e, dakle da u pulo područja se situacija mijenja. Zašto ne kažete sada vrlo jasno kada govorimo o ciljevima opet niste uzeli zaštitu okoliša uopće u usta. Dakle, ZPP ne možemo svesti na to da je to samo određeni instrument e, prenošenja e, prihoda. Mislim, možemo mi ulagati koliko hoćemo kroz naš e, proračun. Nećemo imati i moći svima zagarantirati ravnomjerne prihode. Kao što sam rekao i prethodno sam već rekao, ne možemo samo tako postaviti sve e, prioritete jedan uz drugi reći pa sad se nešto odaberite. Moramo jasno reći e, javan novac za e, javno ostvarivanje rezultata ili određene performanse. Trebamo vidjeti na koje područje će se to odnositi. Ja sam vas sada tako razumio da je ZPP samo novac kako bi se raspodijelio novac i da bi mi ostali konkurentni i da onda poljoprivrednici ono što ne zarade na tržištu dobiju iz e, blagajne Evropske unije. Dakle, možemo tu ići do 80 milijardi, to jednostavno neće funkcionirati. I zato ću vam još jedan puta reći, mi moramo postaviti prioritete, a to je politički zadatak, a to ne možemo od vas očekivati, od revizorskog suda. Dakle, to je jedan politički zadatak gdje moramo postaviti prioritete, što politički želimo, i što ćemo onda na kraju definirati kao uspjeh u pogledu poreznog e, obveznika. Hvala vam lijepa. Aguilera, hvala vam. Volio, voljela bih da mi objasnite Zašto tako blagonaklono gledate na te e, buduće strateške planove za ZPP? mene zanima i zaštita okoliša, ali i promjene cijena. Vidim da zapravo imate jako puno povjerenja u taj strateški plan. I još je jedna stvar koju treba, na koju treba paziti, e, to su dakle nadležnosti e, zemlje članice, ali i e, nadležnosti regija. Dakle, na koji način će to funkcionirati, kako će se uskladiti te nadležnosti. I budući da vidim da pokazujete povjerenje, voljela bih malo više o tome čuti. Zatim, nisam vidjela da ste nigdje spomenuli, zapravo jeste spomenuli e, plaćanja koja se e, preraspodjeljuju, ali da to ne daje e, rezultate, bar ne one koje su očekivani. Jeste li proučavali mogućnost da se obustave, zapravo ograniče direktna plaćanja i da se na taj način preraspodijele sredstva? U vašoj analizi vidim da preraspodjela plaćanja zapravo nije dovela do željenih e, efekta. I e, koje su posljedice toga što nisu e, donijeli očekivane rezultate? Možda zato što ta sredstva nisu korištena za preraspodjelu? Eto, zanima me čuti malo više o tim plaćanjima. Hvala vam. Hvala. Hvala lijepa i zahvaljujem Revizorskom sudu. Ovo je jedna vrsta političkog papira, odnosno dokumenta. I sad kad govorimo o toj potrebi, dakle, da bude bolje usmjereno i da imamo ciljeve koje se temelje na dokazima, trebamo reći da se tu zastupa ju rezovi e, u pogledu onoga što sud ne smatra europskim vrijednostima. Dakle, to sam doživio kao vaše mišljenje, dakle, mogu tu biti različita mišljenja što je nekome važnije, što nije. Dakle, trebamo e, osigurati dobar standard, e, životni standard za poljoprivrednike. To je recimo jedan od elemenata, a može se to, ne može uključiti u ono što vi smatrate i jednom vrijednošću koja je potrebna za izračun. Još jedan je to potvrda da imamo 22% manje poljoprivrednika nego što smo imali 2007. Dakle, puno manje kada govorimo o našoj poljoprivrednoj zajednici i prije svega kada tu govorimo o gospodarstvima male i srednje veličine. E, molim vas, budite konkretni u vašim odgovorima u pogledu toga što vi smatrate pod dodanom vrijednošću u pogledu Europske unije i spominjete i mjere sufinanciranja E, referirali ste se dakle e, na kreiranje proračuna u skladu sa e, rezultatima. To je jedan koncept za koji je komisija rekla da nije konzistentan, odnosno da nije dobar za Europsku uniju. Moramo paziti da ne uklonimo e, sve, svaku sigurnost koju poljoprivrednici u odnođenom smislu imaju. Recimo da neće dobiti određena plaćanja ako ne ispune određene ciljeve. To bi zasigurno opet povećalo broj onih koji odlaze iz poljoprivrede. I na kraju sam još želio prokomentirati ono što to možemo nazvati određenim skepticizmom, e, dakle da poljoprivrednici zaostaju za ostalima i njihovim prihodima Europskoj uniji, ali prosječni prihod u e, Irskoj je 20.000 eura, a 37 je u industriji. Dakle, trebamo, e, <laughs> i osim ako oni možda ne skrivaju negdje novac ispod svog madraca, Zbiljam trebamo biti svjesni te razlike, a i vi ste naglasili da je veliki broj poljoprivrednika, dakle još i nešto dodatno zarađuje, ne samo u poljoprivredi. Ako ne priznamo činjenice da veliki broj tih poljoprivrednika i ne žele tu dodatnu zaradu, već bi se htjeli rado baviti samo poljoprivredom, ali njihov privod ih ne dosvoljava, dakle da samo od toga žive, u stvari su prisiljeni E, dakle često recimo da prodaju ispod troška, stvarne, stvarnog troška proizvodnje. Stoga moramo osigurati da se ta situacija bolje razumije. Mi imamo ovdje raspravom odboru, smatramo da treba obrazovati isto tako i potrošače, ljude u Europi da se vidi koja je vrijednost zpp ali mislim da ćemo morati to započeti i sa samim institucijama i sa revizorskim sudom, jer tu postoji veliki jaz u pogledu e, stvarnosti i nekih nalaza ovog izvješća. Hvala vam lijepa. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Cour des comptes. Moi, je tiens alerter ici. E, želim zahvaliti predstavniku revizorskog suda. Međutim, e, želim ovdje svima naglasiti ove broja E, broj gospodarstava koje su e, se povećale za 28%, ovo o čemu je kolega upravo govorio, a istovremeno jako su se smanjio broj radnih mjesta. Vi se zadovoljivate time da kažete da je poljoprivredna proizvodnja u osnovi bila se stabiliziralo i e, vi kažete da su se ovdje povećali prihodi, ali zanima me ba, o kojim vi zemljama govorite, o kojim zemljama govorite. E, neke zemlje na istoku e, su po, možda povećali te, e, e te, te prihodi odnosno od iz centralne i istočne Europe, ali u Francuskoj situacija je sasvim drugačija i ne moramo se čuditi onda da neke zemlje žele ući u Europsku uniju. Dakle, a što se tiče plaćanja, ne možete imati samo ekološku poljoprivredu. A e, zajednička poljoprivredna politika sasvim je nešto različito od onoga što živi danas poljoprivredna primjerice Francuska. Mislim da vama jedino što je bitno je statistika. Gospodin De Castro. Hvala vam. Evo ja sam htio komentirati nekoliko stvari i naravno zahvaliti revizorskom sudu na ovom izlaganju. Ciljeve definira ugovor. Budući da ugovor iz Rima nije mijenjan, mislim da su ciljevi ZPP-a definirani tamo i ne moramo e, se zapravo truditi kako bismo shvatili ciljeve te zajedničke poljoprivredne politike. E, dakle, govorimo o 54 milijarde eura godišnje, da. Ali moramo se prisjetiti da u drugim zemljama je e, potrošnja još i veći od ovoga, a to često zaboravljamo. Ako pogledamo e, BDP SAD-a a, i godišnju potrošnju na poljoprivredu, to je iznad 80 milijardi dolara. I onda ako to usporedimo sa brojem poljoprivrednika u SAD-u, dakle to je oko 2,5 milijuna, a u Europi oko 10 milijuna, onda možemo primijetiti da je razina potpore u SAD-u gotovo četiri puta veća od one u EU. Zatim e, još jedan komentar o, smanjenju aktive aktivnih poljoprivrednika. Dakle, broj aktivnih e, poljoprivrednika je u padu i to je normalno i to zapravo pokazuje koliko je važno povećati produktivnost po glavi stanovnika. Upravo zbog toga tražimo inovaciju, želimo da ZPP e, potakne inovaciju, da to bude jedan od instrumenata. Upravo kako bismo dali veću produktivnost i kako bismo omogućili veće plaće tim ljudima. No, naš posao ovdje je politički i je i na ovom odboru da sljedeća reforma ZPP-a bude e, reforma koja će bolje ostvariti ciljeve i koja će imati manje negativne utjecaje naravno na okoliš i nadam se da ćemo bolje moći e, ostvariti ciljeve koji su definirani još u, ugovorima iz Rima. Što se tiče strateških nacionalnih planova koje je spominjala gospođa Aguilera, ja moram reći da me brinu i da me brine i ustavni poredak određenih zemalja prema kojima renge imaju dosta velike ovlasti i tu se bojim da će doći do uh, cijepkanja tih uh, planova. Hvala vam sada gospodine Andriju. Hvala lijepa. Oprostite najprije E, što sam e, morao izaći časkom, ali u svakom slučaju pročitao sam oba izvješća i još jednom hvala Revizorskom sudu na izvješćima. E, mislim da je važno da zajedničkoj poljoprivrednoj politici treba povratiti smisao. tako vi to kažete u vašem izvješću, ali postoje neke stvari gdje trebam pojašnjenja. Mislim da su to i rekle kolege, ali moramo se vratiti na to jer postoji i dalje mnogo briga oko priopćenja komisije. Naime, e, gledamo, e, znamo koji problemi može izazvati renacionalizacija. Ja želim da nam točno govorite, vi govorite o nacionalnim strateškim planovima ne znam što po time mislite. Ja mislim da ako ima više razina ciljeva, znači da ima različite, e, postoje različite javne politike. Ako želimo zadržati e, zajedničko jezgro ZPP-a, onda ne vidim kako izbjeći renacionalizaciju javnih politika. Dakle, možda već imate neki plan, neku schemu, jer e, zaista me zanima što vi o tome više mislite, htio bi dobiti što više informacija o tome. Nadalje, govorite jako puno o sufinanciranju i to je vrlo zanimljivo u vašem izvješću jer u prijedlogu komisije se o tome puno ne govori. A naročito me zanima pitanje E, Ozlenjivanja. Naime, prijedlog komisije e, daje tu novu ekoshemu, tako se to zove ekoskim. I e, to je i više eko bonusa također, što znači da e, treba pratiti promjene u poljoprivrednici. U poljoprivredi to zanima sve poljoprivrednike. E, to se ne može raditi sa nekim minimalnim elementima. Ja mislim da pravila eko schema, dakle tog eko programa po pitanju sufinanciranja E, da se treba e, napraviti i postotno iz proračuna Europske unije, jer je to dodana vrijednost e, na razini Europske unije. A isto tako, što vi mislite o eventualnom financiranju te, tog eko programa? I tu je, kao što smo već ranije rekli, zapravo u pitanju uopće model europske poljoprivrede. Albert Des E, je vrlo često odlazi e, vidjeti brazilske poljoprivrednike u Mato Grosu. Ali ne znam da li ćemo se moći boriti protiv takve proizvodnje o tržišnom natjecanju i produktivnosti, jer 50 godina se već traži produktivnost, a rezultat svega je da ima sve manje poljoprivrednika i da se sve više smanjuje poljoprivredno zajednište zemljište. Dakle, ne možemo raspravljati o prođenoj proizvodnji, produktivnosti, ako si ne postavimo pitanje hrane, zdravlja. Pogledajte kako je situacija SAD u Meksiku. E, imaju ogromne probleme vezane za pretilost, to je ljudsko zdravlje, a vidite kako su ogromni problemi kod njih. Dakle, trebamo vidjeti e, kakva ćemo, kako ćemo poljoprivredu dobiti. Moramo definirati dakle to zdravlje i tu hranu e, na razini javne potrošnje koju ćemo tu izdvojiti. Dakle, i javnog dakle, financiranje. I kao što vi mislim i kažete u vašem izvješću, tome treba prostupiti cjelovito. Jer ovdje e, govorimo dakle o produktivnosti, o e, tome da se ima dovoljno hrane i da možemo sami tu hranu proizvoditi. Hvala. Hvala vam, ovo je bilo gotovo pet minuta, a sada gospodin Flanagan. Kad čujete e, brojke od toga da će za 22% gospodarstva nestati u sljedećih pet godina, e, nije, odmah vam je jasno da će u budućnosti e, poljoprivrednika jednostavno nestati. No to nas ne bi trebalo iznenađivati to znači da preostali poljoprivrednici će imati velika gospodarstva, možda zato raste dohodak i hoćemo li u budućnosti e, dozvoliti da i dalje raste dohodak time što ćemo smanjiti um, broj farmi i hoćemo li onda u Europi imati deset velikih e, poljoprivrednih gospodarstava koji će proizvoditi ono što treba u usporedbi sa sadašnjom situacijom kad imamo na desetke tisuća malih uh, obiteljskih gospodarstava koji žive i rade e, u Europi. Hoće li se pripremiti slična studija prije posljednjih pregovora o budućnosti ZPP-a. Jeste li e, to pripremali? Mm, što mislite o tome? Jeste li zadovoljni s time? Uh, hvala sada gospodin Kolson. E, hvala vam, e, hvala i predstavniku Revizorskog suda. Ja smatram da si moramo sami sebi postaviti pitanje E, što želimo od poljoprivrednika? Što želimo od poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambene industrije? Moj odgovor jasan. Nakon skandala s konjetinom, e, odgovor je dobra hrana košta. Ako ne budete plaćali pravu cijenu, nećete je dobiti. Poljoprivrednici u cijeloj Europi uglavnom proizvode dobru hranu po razumnim cijenama. Ja ne znam ni jednoga koji je milijunaš. A ako netko je milijunaš, mislim da su taj novac stekli prije nego što su se počeli baviti poljoprivredom. Svakako to nisu zaradili od poljoprivrede. I mislim da ne postoji jedno manje ili srednje gospodarstvo, bar ne e, u području iz kojeg ja dolazim koje može preživjeti bez direktnih plaćanja. No, matematika je jasna. Ili će potrošač plaćati e, skuplju hranu u supermarketu ili gdje god kupuju hranu ili ćete pružiti podršku direktno e, poljoprivredniku kroz sve ove e, programe potpore. Mat je govorio o novcu koji se skriva ispod madraca. Nekada davno govorili da postoji jedna stara poslovica koja govori o tome da je taj novac od madranca nestao i možda ljudi su zapravo imali pravo e, kada nisu vjerovali e, bankama i umjesto bankama novac držali u madracima. No ja stvarno dugo sjedim u ovom odboru i stalno slušamo jednu te istu priču, pad broja gospodarstava, starenje poljoprivrednika. Pa morate se zapitati. E, to je trend koji neprestano traje i ne vidi mu se kraja. Da, mehanizacija je pomogla, možemo pogledati i druge načine na koji su poljoprivrednici postali učinkovitiji u svom poslu, no to, znači, to sve znači da to, za to treba novca. I još jedna stvar koju zanemarujemo. E, trošak koji je potreban da e, gospodarstvo danas funkcionira, da bude opremljeno i da radi, da ispuni e, zahtjeve za proizvodnjom hrana, te na kraju krajeva da se i natječe sa ostalim gospodarstvenicima iz Europske unije. Ja dolazim iz Sjeverne Irske. E, moji poljoprivrednici se boje, za 12 mjeseci mi nećemo ni više biti ni dio ZPP-a. E, britanska vlada im nije ništa rekla o tome kako će potporu dobivati i hoće li išta dobivati. I sada, da, ove godine će nešto dobiti, ali sljedeće godine to je sve nepoznanica. Ja stvarno ne želim e, da zbog izlaska Velike Britanije iz Europske unije poljoprivrednicima nedostaje novca da se od njih oduzme. I ako pogledate ulaganje u gospodarstva. Recimo mnoge mljekare mm, e, mljekare, dakle, sinovi eh, govore da se farme moraju robotizirati jer oni neće raditi eh, ono što mogu raditi roboti. Tako da ta djeca današnjih poljoprivrednika traže drugačiji životni standard i moramo im pomoći u Brazilu recimo imaju dva ministarstva za poljoprivredu. Jedno se brine za e, velika gospodarstva, a drugo za ono što oni zovu socijalna gospodarstva. A što mi želimo? Mislim da je to pitanje kojim se moramo baviti, ali svakako naši poljoprivrednici e, ne smiju slušati E, o tome da se moraju natjecati sa ostatkom svijeta, a da s druge strane im e, namećemo pravila i birokraciju. E, u drugim dijelovima svijeta se proizvodi hrana koja nije po istim standardima po kojima se proizvodi hrana u Europskoj uniji. I naravno na kraju moramo osigurati da mladi naraštaj ostanu u poljoprivredi. Hvala vam. Hvala. Sljedeća govornica ono što je rekao gospodin Nikolson, on je zapravo rekao ono što sam ja htio, htjela reći. E, prošli tjedan je gospodin Hajtama imao intervju na radiju i rekao je da poljoprivrednici ne trebaju direktna plaćanja, već da moraju biti inovativni i tako dalje. I poljoprivrednici su reagirali. E, imaju oni robote za e, mužnju krava. No da nisu dobili novac iz Brisela, ne znam koliko bi njih preživjelo i to treba jasno reći. Vi dolazite iz revizorskog suda i vi znate brojke i naravno zanimaju nas brojke, ali recimo kolega Castro je spominjao inovaciju, da inovacija bi nam trebala donijeti više novaca. Što rade velika gospodarstva? Koriste inovaciju. A vi e, iz revizorskog suda možete to jednostavno zbrojiti. E, u velikim gospodarstvima je to moguće, oni imaju upravitelja, on će odlučivati o e, pravim stvarima koje treba naručiti, osigurati dobre uvjete, oni za to imaju upravitelja, čovjeka koji se za to brine upravitelj način će na, na taj način dobiti, zaraditi više, e, farma će zaraditi više. A što je s ljudima u selima? Sela nestaju. E, ti ljudi ne dobivaju dostojne plaće. Tako da imamo velika gospodarstva i imamo mala obiteljska gospodarstva i oni su ti koji se stvarno bore e, za preživljavanje u ruralnim područjima. Stoga, ako ne učinimo nešto za njih, bojim se da ćemo ih izgubiti. Hvala vam, a sada... Sljedeća govornica. Hvala vam. Neću govoriti o ciljevima, to o tome će govoriti kolega. Ja sam tu kako bi e, nešto rekla o onom dijelu koji se odnosi na odgovornost. I sami ste rekli da nam treba e, dobar čvrst lanac odgovornosti i revizije. I tu predviđamo jedan novi model. Zapravo bi trebali krenuti od e, sustava, od programa osnovnih plaćanja. svi ste govorili o tome da to postaje sve složenije, a da bi trebalo biti jednostavnije jedna od tema sadašnje, sadašnjeg ZPP-a jest da je vrlo složen, zato što smo morali napravili um, pravila za svih, a novi model e, bi to prepustio zemljama članicama i omogućio zemljama članicama da definiraju pravila koja će odgovarati e, njihovim potrebama, a ne da imamo ovo e, jedinstveno rješenje za svih Ehm, koja su sada na snazi. To bi trebalo dovesti do pojednostavljenja koja svi traže. Jer zemlje članice znaju što će najbolje funkcionirati u njihovom okruženju. To će naravno morati biti u skladu sa ciljevima koji su definirani na europskoj razini. I da odgovorim gospodinu e, Karciju, on je jedini koji je govorio o novom modelu. Dakle, nije riječ o tome da ćemo u budućnosti obustaviti plaćanja poljoprivrednicima, zato što ideja je da će ciljeve definirati zemlje članice. Dakle, riječ je o novom e, odnosu između komisije i zemalja članica. Tu će se definirati e, sveobuhvatni ciljevi i rezultati a isto tako ćemo definirati odnos između potrošnje i rezultata, ali ne za pojedinačno pojedinačna gospodarstva. Naravno, e, mnogo je vanjskih čimbenika koji će e, utjecati na to i zbog toga će zemlje članice biti e, zadužene za ostvarivanje ciljeva, a ne sama gospodarstva, zato što će imati nacionalna pravila. E, pozdravljamo ovaj dokument komisija to vidi kao pozitivan e, napor u našem e, i mi ćemo ga iskoristiti u našem radu za pripremu novog zakonodavnog prijedloga. Evo ja ću se sada nadovezati hvala vama i revizorskom sudu na mogućnosti da komentiramo što se tiče sveukupnog cilja, ovoga kolegica Borkman je rekla da je ove ovaj, koji su sada nova polazišta i to je zapravo ciljevi i upravo u to se uklapa i program osnovnih plaćanja i u čemu je e, e, što znači ona zajednička poljoprivredna politika u kratici ZPP. Naime, sa, što se tiče prihoda, odnosno dohotka gospodarstava, tu države članice mogu diferencirati ono što rade. I isto tako je što je omogućilo kod intervencijama da koji intervencije kada su postojale, dakle da se poboljša situacija u poljoprivredi, ali temeljeći se na vlastitim cijenama i vlastitim cijeni proizvodnje. U ovakvom sustavu koji se e, bazira na pokazateljima trebamo zapravo i mjerilima, dakle moramo pojasniti što želimo raditi. A mnogo pitanja vezane uz te naknade za, za prihod, dakle e, to je e, važno. Prvo što moramo napraviti, moramo dati ispravne činjenice. Bez dobrih činjenica nemate pokazatelje i ne možete procijeniti rad i ciljeve u stvarnom svijetu činjenice i mišljenja se razlikuju, ali je mislim da u nekim situacijama činjenice i mišljenja se spajaju i tu e, to je kada govorimo o poljoprivredi gdje, gdje je jasno da ljudi e, nemaju ogromne zarade a e, s obzirom na mogu jest da točno da ima manji broj ljudi koji rade u poljoprivredi i e, da je to rezultat bolje produktivnosti. Rasprava u posljednjih 15 godina barem se govori o tome da li se zajednička poljoprivredna politika treba usmjeriti na prihod koji dolazi od e, poljoprivredne djelatnosti ili općenito koliko e, ruralna domaćinstva, poljoprivredna domaćinstva zarađuju. I tu kada se pročita ugovor, barem mi tako čitamo ugovor, jasno je da ono što moramo napraviti se u osnovi usmjerava da se poveća prihod pojedinaca koji rade u poljoprivredi. Zašto to spominjem? Jer nije cilj zajedničke poljoprivredne politike da se bavi onim pitanjima koje su jasno u nadležnosti državih članica. A prihod gospodarstava jest jasno u nacionalnoj domeni, zato što su i porezi u njihovoj domeni. E, zakoni vezani za nasljedstvo su e, nacionalni, e, zatim e, katastri su u nacionalnom rukama. I zato smo bili jako kritični kada nam se kaže da ova dodjela po zemljištu nije utemeljena činjenicama. Molim da pomno pogledate tu situaciju i vidjet ćete da to odgovara onome što mi već godinama govorimo i da radi se o vrlo recentnoj publikaciji koju smo napravili. Kad smo govorili o usmjeravanju, onda ko je naš cilj? Je li to poljoprivrednik ili zemlja? Pojedinačni poljoprivrednik znači da nam je potrebna cijela vojska koja će u svim pojedinosti pogledati što radi poljoprivrednik. Ali ako se usmjerimo na zemljište, dakle na područje jednake hektare, tu vidimo i koje su gospodarske i e, aktivnosti poljoprivrednika i one koje su vezane za okoliš. I tu ponekad imamo i stvari koje želimo izbjeći. Neka gospodarstva E, su izvrsna po pitanju zaštite okolišta, ali ne mogu opstati na tržištu, a neka druga gospodarstva e, izvrsno posluju, ali vrlo loši po pitanju zaštite okoliša. I e, u javnoj raspravi o budućnosti ZPP-a vidimo na koji način možemo omogućiti više subsidijarnosti, pojednostavniti politike, modernizirati najbolje prakse, a istovremeno ukazati da se e, um, učiniti sve kako bi došlo do e, e, boljih rezultata po pitanju zaštite okolišta i po pitanju prihoda. U prosincu smo održali sastanak na tu temu. Radi se o, upravo o području gdje smo ustanovili da postoji mogućnost da u budućnosti imamo zaista ciljani pristup. Što se pak ciljeva u procjeni utjecaja i u prijedlozima i u komunikacije stoji. To je naime naša namjera da vrlo e, uravnotežimo e, tri dimenzije, socijalnu, okolišnu i gospodarsku. Što se tiče ekonomije i zaštite okoliša, e, to je u javnoj raspravi i jasno je da smo bolje rezultate postigli po pitanju ekonomskih negoli ekoloških aspekata. Što se pak tiče socijalne dimenzije, e, tu je uočena manjkavost u studiji, nedavnoj studiji Svjetske banke. E, gledali su se podaci plaćanja prvi drugi stup i e, statistike o siromaštvu na razini NAC3. To jednostavno pokazuje da je ZPP svugdje prisutna, pozitivno utječe na rast, radna mjesta i pozitivno se to vezuje za nevezane potpore. E, Staću sada i što se tiče ovog briefinga, međutim, mislim da ćemo u javnoj raspravi nakon samog prijedloga moći definirati ciljeve kako ih e, bolje usmjeriti ostvarivanje tih ciljeva i gdje leži dodana vrijednost ZPP-a. Hvala lijepa. A, a, vidim da gospodin Hojsling i gospodin Des želi uzeti riječ. Svaki ima po 30 sekundi. Komisija nam cijelo vrijeme priča kako će to sve biti lijepo s ovom novom uredbom, s ovom novom pravnom stečenom. Sad su to samo neka obećanja, zanima me kako će to kretno izgledati. Sad ste rekli da se samo regulira odnos između država članica Europske unije, to nema veze s poljoprivrednicom, onda ste nam u drugoj rečenici rekli da bi bilo loše da se raspadne u Europi situacija. Dakle, a sad zbiljam nešto što me uistinu ljuti. Vi svi znate onu igru između e, zeca i ježa. Jednostavno to nije u redu. Stalno sa tim EU novcem nekako poljoprivrednike održavamo na životu, a istovremeno naš povjerenik danas e, slavi ovaj novi sporazum o slobodnoj trgovini s Meksikom. Dakle, sjajno standarde Europe e, stavljamo na istu razinu kao i druge standarde. To jednostavno ne može funkcionirati. I kad govorimo o Brazilu, e, dakle, kada sam čuo kako je kod njih situacija, dakle, 180 tisuća hektara je kod njih e, obiteljsko gospodarstvo. Da, imaju velike obitelje i onda mi s njima želimo kroz sporazum o slobodnoj trgovini daviti naše poljoprivrednike, dakle, u istu situaciju kao i s njima. Jednostavno, te stvari ne mogu zajedno funkcionirati. Pa Hvala lijepa gospodine predsjedavajući s Martinom Hojzlingom se baš ne slažem uvijek, ali evo ovdje smo opet istog mišljenja. Neće tu biti manje birokracije pogledu onoga što komisija predlaže, nego se samo prebacuje birokracija e, na države članice u Njemačkoj i na savezne pokrajine. Imaćemo još više narušavanja tržišnog natjecanja između država članica, u Njemačkoj može čak između e, saveznih e, zemalja. Dakle, ova riječ ZPP možemo jednostavno prekrižiti. Ja pretpostavljam da u glavnoj upravi 50, e, za poljoprivredu recimo tako možemo reći da je 50% ljudi će onda biti viška, jer će sve trebati kontrolirati države članice. Dok sam ja ovdje, ja jednostavno neću se moći složiti sa prijedlogom e, komisije, jer to nije dobro za jednu dobru budućnost poljoprivrede u Europi. I sad kad smo vidjeli dvije prezentacije revizorskog suda i ovo što je komisija rekla, onda se moram reći da se više bojim komisije nego revizorskog suda. państwo, ale mam Oprostite, oprostite. Čini mi se, međutim, da što god napravi komisija, da je uvijek sve loše. Stalno nešto nije u redu. Moramo ipak naći negdje zajednički jezik, neku zlatnu sredinu. Međutim, današnja rasprava je neka vrsta seminara malo akademski i sve skupa mm, stoji. Gospodine, nemate obvezu e, odgovoriti na sve. Molim vas da u kratkim crtama odgovorite na ovo što je rečeno. Hvala predsjedniče i hvala svim članovima odbora koji su mi upitali pitanja. Zahvaljujem predstavnicima komisije na njihovim primjedbama htio bih nešto reći, a onda e, ako mi dopustite, htio bih da moj kolega nešto doda. Međutim, prije svega reći ću vam nešto, a to ću reći u svo dužno puštovanje za vaš rad. Vi ste predstavnici europskih građana, vi ste predstavnici europskih naroda i E, vi ćete uspostaviti novu zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, ovo što ću sada reći je zaista u svo dužno poštovanje vašeg važnog i relevantnog rada. Iako se možda čini da sam previše otvoren. Prvo netko je rekao da je ovo politički dokument. Ne, ovo nije politički dokument. Radi se o dokumentu u kojem mi ponavljamo primjedbe, preporuke i e, primjedbe koje su ranije napravljene u prethodnim e, i revizorskim izvješćima koje smo ranije slali Europskom parlamentu. Temeljem onoga što smo ustanovili u svim državama članicama gdje odlaze revizori Europskog revizorskog suda da ustanove e, činjenice, da vide kakva je stvarnost. E, zajednička poljoprivredna politika dobiva sredstva. Ne znam jesu i to velika ili mala sredstva. E, nije uloga Europskog revizorskog suda da to odluči. Jedino što revizorski e, sud može reći jest da u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europska unija izdvaja gotovo 39% svog proračuna. Je li to puno ili malo, to je na vama da učite. To je vaše mišljenje. Tu ja o tome nemam nikakvo mišljenje. Netko je rekao, ne treba nam više statističkih podataka. Pa možda se s vama i slažem. Iako mislim da nam je potrebno e, nešto više statističkih podataka o prihodima poljoprivrednika, jer tu mislim da postoje određene slabosti. Međutim, slažem se da nam ne treba puno više statistike. Ono što mi tražimo od zakonodavca da obrati pažnju na te statističke podatke kada odobravate novu zajedničku poljoprivrednu politiku. Obratite pozornost na podatke i na statistiku i nemojte sve temeljiti na e, predrasudama. Pogledajte podatke i činjenice i na osnovi tih podataka i činjenica donesite vaše političke odluke. Odakle nama podaci. Koji god podatak smo uvrstili u ovaj dokument ima sasvim specifičan izvor. Ako vam nije jasno odakle su nam ti podaci, možemo to više pojasniti. Međutim, mi za svaki podatak znamo točno odakle dolazi. O tome će kolega kasnije. Što Europski revizorski sud smatra da je ovdje dodana vrijednost? Europska dodana vrijednost još jedno od vaših pitanja. Sud nema definicije dodane evropske vrijednosti, jer nije u nadležnosti suda da e, se bavi i uspostavlja glavne načela upravljanja Europskom unijom. I kada radimo na pitanjima budućnosti financiranja u Europskoj uniji, ranije smo već rekli da e, jasan koncept dodan, europske dodane vrijednosti je nešto što mora odobriti zakonodavac. Nije na sudu da to ustvrdi. Međutim, mi kažemo da to sada nije jasno, te da zakonodavac to mora jasno definirati. Netko mi je rekao da sam optimist po pitanju novog modela za rezultate i nacionalnih strateških planova. Nisam ja tu niti optimist, niti pesimist. Čekam konkretne prijedloge da vidim na koji će se način uspostaviti nacionalni strateški planovi, kako će biti uloga Europske komisije i kako će izgledati okvir za e, rezultate ZPP-a. Moj stav u tom smislu je e, sjedi i čekaj, nisam ni optimist ni pesimist. Je li e, ZPP nužan po pitanju javnog financiranja poljoprivrednika? Ne znam, to je moguće rješenje uvjeren sam da ako uočimo one probleme koje smo sada u našem dokumentu spomenuli vezane za program e, osnovnih plaćanja, da postoji moguća rješenja za te probleme. Međutim, rekli smo o izvješću o programu obveznih plaćanja da smo e, vidjeli da se lagano e, smanjuju e, ta plaćanja. I mi smatramo da je to problem. Rekli su nam da nismo govorili o okolišu, jako sam kratko to izložio, međutim u ovom dokumentu Postoji čitavo jedno poglavlje o tome kako ZPP pridonosi zaštiti okoliša. Ali sada vas molim da na par minuta date riječ, gospodine predsjedniče, mojim kolegama. Što se tiče pitanja okoliša, to je vrlo veliki e, dokument, ali ima oko 30 stranica o e, okolišu. Mi govorimo koje su dakle e, ključni problemi s okolišem u Europskoj uniji i kažemo da ostvariti ciljeve vezane zaštitu okoliša i za klimatske promjene u ZPP-u nisu dovoljni. tako tražimo da se ZPP uskladi s drugim važnim europskim ciljevima i jedno od tih su naravno e, okoliš i klima i tu e, se mnogo toga može poboljšati. Nadalje, htio sam ukratko nešto reći o podacima i statističkim podacima. Slažemo se, mislim, da e, postoji ogroman broj podataka, međutim problem je kvaliteta podataka i koliko su ti podaci relevantni e, u smislu ciljeva ZPP-a. Postoje ciljevi u temeljnim ugovorima i oni su pretočeni u zakonodavstvo. Međutim, problem je u tome što dio pokazatelja koje koristimo, e, naročito po pitanju rezultata, nisu zapravo relevantni. Više su orijentirani prema ocjeni rezultata. Ali mislim da postoji potreba za boljom kvalitetom podataka i možda i neke podaci druge vrste, mali dio podataka druge vrste. E, sadašnji podaci dolaze iz podataka komisije, Eurostata, a u prethodnim izvješćima smo ukazali na to da postoje neki problemi e, što se tiče, e, koji utječu na kvalitetu tih podataka, ali to su najbolji podaci s kojima raspolažemo, pa ih zato i koristimo. Hvala. Można že mi ja Pan će spuđe Da, mislim da možemo reći da je danas bio vaš dan u našem odboru puno posla, puno toga ste rekli i mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva. Puno toga bi samo potaknulo danju raspravu. Ali evo, zatvorit ćemo ovu točku dnevnog reda. Ono što bih želio reći, kad sam vam dao da tako dugo govorite, ponekad sam ja znao zaspati, to se događa, nemamo sad još e, previše vremena dalje. Vama se uistinu zahvaljujemo i, svima koji su danas govorili. Isto tako zahvaljujemo se i zastupnicima i predstavnicima komisije. Sada prelazimo e, dakle na sljedeću točku dnevnog reda, broj 9, proračuni 2019. Gospodin e, Roman Lis Kazgarez je govornik. Prekrasno dugo ime koje se vrlo rijetko u potpunosti koristi. Evo, odbor za proračun je tu vodeći odbor. Gospodin Anigjoti je izvjestitelj. I kao i prošle godine odboru za proračun će usvojiti preporupe koje se odnose na rezoluciju E, u pogledu mandata za trijalog i tu ćemo imati prvu reakciju parlamenta na e, nacrt proračuna za 2019. i to bi trebala komisija predstaviti krajem svibnja. Možete iznijeti vaše mišljenje do 21.6. I to mišljenje u ime našeg odbora je nešto što pripreme gospodin Roman Luis. Dakle, dajemo riječ. Hvala vam što ste mi dali riječ i što ste i na ljubaznim e, riječima o mojim prezimenima. Prezimena dolaze od majke i od oca. Što se tiče ovog mišljenja, Ispričavam se na tome što ponavljam, ali ovo je izvješće, to jest ovo je mišljenje jako važno za naš odbor za sljedeću godinu. U tekstu se e, govori o ključnim temama, ističe se uloga europske poljoprivrede u postizanju glavnih ciljeva Europske unije. Isto tako e, brani proračunsku stabilnost i odbija bilo kakvo smanjenje proračuna sljedeće godine. I to je stvarno jasno. Ključno je posebice za kad se vodi računa o e, nestabilnosti cijena koje je poljoprivredni sektor pretrpio tijekom posljednjih godina još bih htio istaknuti, a to činim za vrijeme cijelog ovog saziva, da bismo trebali e, usvojiti mjere kako bismo e, ublažili učinke ruskog embarga. Isto tako valja produljiti e, te mjere potpore koje bi trebale isteći krajem lipnja zato što ruski embargo i dalje ozbiljno utječe na izvoz naših poljoprivrednika. Zatim komisija treba te izvanredne mjere mm, pretvoriti u strukturne mjere zato što za sada nema nikakvih naznaka da će Rusija ukinuti embargo. Ne, upravo suprotno. No da se vratim na tekst. Vidjet ćete da sam smatrao e, potrebnim da govorim o onome što ćemo zapravo uh, govoriti za vrijeme pregovora o reformi ZPP-a. E Istaknuo sam važnost pokretanja uh, pričuve, višegodišnje pričuve, koja će biti odvojena od direktnih plaćanja s obzirom na to da nedostaje politička volja da se iskoristi takva pričuva. Zatim, kroz ovo mišljenje htio sam pozvati zemlje članice da osnaže mjere potpore za e, generacijsku obnovu. I htio sam također da izrazimo našu zabrinutost e, što bi značilo da proračun za 2019. E, neuspjelo neuspjeh u pregovorima sa Velikom Britanijom. Eto, mm, pokušao sam obuhvatiti sve teme koje su jako važne za naš odbor i naravno veselim se vašim amandmanima. Siguran sam da ćemo svi zajedno eh, doći do najboljeg mogućeg teksta. A sada se veselim što ću čuti vaše mišljenje i eh, znam da ćemo zajedno još obogatiti ovaj tekst. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala vam lijepa. Već imamo prve zastupnike koji su se javili za riječ. Prvi je gospodin Tarabela. Hvala vam lijepa. Ja ne govorim u svoje osobno ime. Moj kolega Jean-Paul Denono me zamolio da ja govorim u ime socijaldemokrata. stavku 1 Dakle, želimo da se doda jedan dio, u dva želimo da se referira na stabilnost poljoprivrede, ali i održavanje postojećeg proračuna. Isto tako bi se referirali na međunarodne sporazume i nažalost e, tu nema poljoprivrede. Stavak 5. E, Brexit ne bi trebao utjecati na 2019. jer će Velika Britanija poštivati svoje obveze. Što se tiče stavka 6, e, tu se opet možemo složiti s njime u pogledu mm, poteškoća, što se tiče postojeće pričuve za krize, e, to bi trebalo koristiti za krizu u području poljoprivrede. Treba nam Dakle, što se tiče stavka 7, on smatra da je to dobro i da bi htio dodati recimo žitarice koje su dobre za e, okoliš. Recimo grahorice. I to je Jean-Paul Donano e, htio reći i, ispričavam se. Moram ići na jedan daljni sastanak na kojem moram biti. E, na koju ću isto tako već zakasniti, a nadam se da ćemo čuti i druge komentare. Hvala vam lijepa. Gospođa Katajnen je sljedeća. Hvala lijepa. U ime Alde, zahvaljujem izvjestitelju na jednom uravnoteženom e, mišljenju koje je uzelo u obzir tako važna mišljenja kao što je davanje podrške mladim poljoprivrednicima i podržavanje poljoprivrede u pogledu budućnosti. Slažem se da ovaj proračun e, ne možemo smanjiti e, pogotovo što se tiče postojećih okolnosti. Dakle, isto tako se slažem da trebamo i dalje nastaviti sa ovom zabranom u pogledu Rusije. E, Prezvođači mlijeka u Finskoj i na Baltiku e, imaju dalje tu problema zbog niskih cijena E, ali to nije jedino što se odnosi na poljoprivrednike od 2015. 16. Evropska unija imala 300 tisuća mlijeka u, u prahu i e, odlučili su riješiti se toga, to je smanjilo cijene a u Finskoj su prošli tjedan manji proizvođači mlijeka odlučili smanjiti cijenu za 2,5 centa po litri, e, što može izazvati velike probleme. Kada govorimo o tim listama mlijeka u prahu, trebamo naškoditi proizvođačima mlijeka koliko god je to, manje koliko je to e, moguće. sada kada smo ukinuli kvotu u pogledu mlijeka, svatko mora e, sam biti odgovoran za svoju proizvodnju, a u malo područja se možemo držati onih ograničenja na dobrovoljnoj osnovi. I isto tako trebamo biti svjesne štete do koje bi moglo doći, pogotovo kada govorimo o proizvođačima mlijeka. Potrebna nam je reforma kako bi smanjili rizike. Hvala lijepa. Gospodin Vjegas. E, mogu se složiti s većinom onoga što su rekli prethodni govornici. Samo bih još jedan puta želio naglasiti i reći da E, prihodi poljoprivrednika budu u središtu politike jer to je onaj odlučujući faktor. E, e, na to trebamo usmjeriti našu politiku. Iako poljoprivreda značajno sudjeluje u proračunu, čujemo i neke druge argumente u smislu toga da previše dajemo za poljoprivredu. Usprkos e, svemu tome e, imamo e, opadanje i manji broj radnih mjesta u poljoprivredi ako to usporedimo s nekim drugim sektorima i to je nešto što ne smijemo prihvatiti. Dakle, to pitanje prihoda tu moramo učiniti sve što možemo kako bi povećali te prihode, inače nećemo više imati mladih poljoprivrednika. To znači mi moramo omogućiti poštene cijene kako bi poljoprivreda postala rentabilna. Današnja situacija, situacija ukazuje na to kako su labilni postojeći instrumenti. Dakle, prethodno smo imali situaciju da su cijene bile stabilne, ali sada e, te cijene strašno padaju i sve ukazuje na to da prihodi poljoprivrednika neće rasti, nego će čak još više e, padati E, i tu nećemo moći imati stabilnost. Moramo nešto učiniti u pogledu tih nestabilnih cijena. Jer to opet nije u skladu niti sa zaštitom okoliša, niti pitanje zdravlja, te nestabilne cijene nemaju sad nikakve veze sa e, klimatskim promjenama. To je politička odluka i volja. Evo recimo imamo tu e, embargo što se tiče Rusije, e, u sporazum slobodnoj trgovini, to stvara dakle takvu situaciju. Ja sam već prije iznosio tu kritiku, dakle to je jedna politička opasnost koja dovodi dakle do nestabilnih cijena. Ako je dakle to prouzrokovano na političkoj razini, onda se ne mora izjednačavati to kroz proračun za poljoprivredu moramo doći do nekih drugih e, sredstava ako nije dosadno ono što imamo u sektoru poljoprivrede. Jednostavno kako bismo izbjegli da poljoprivrednici budu žrtve takvih kriza. I moramo razlikovati dakle, te rizike, one koji su političke narave, njih trebamo razlikovati od onih u pogledu klime, zdravlja ili zaštite okoliša. Is toga bi iz ukupnog proračuna e, trebali imati sredstva kako bi se riješile ove situacije koje su uzrokovane e, političkim odlukovima, odlukama. Evo imamo situaciju sa Mercosurom i sa padom cijena mesa. Tu nisu poljoprivrednici oni koji mogu reagirati na određeni način. Imamo predstavnika komisije koji je sljedeći na redu. Hvala lijepa. Biću, dosta ću općenito govoriti, jer znate da ćemo 27.5. izniti naš prijedlog e, u pogledu proračuna i tada će se moći izniti svi e, detaljni komentari. Kada govorimo o izravnim plaćanjima, vidjet ćete tu dosta E, stabilnu situaciju. Dakle, što se tiče 2019. imamo jednu manju izmjenu kada govorimo dakle, o transferu u pogledu rugarnog, ruralnog razvoja, ali izvršenje u svim državama članicama je dosta zadovoljavajuće. Kada govorimo o tržišnim mjerama, Trenutno tu ne vidimo nikakve posebne poteškoće za godinu 2019. Kao i uvijek bit ćemo oprezni, budni i reagirati ako će to biti i potrebno, ako se dogodi nešto nepredviđeno, ali trenutno ništa ne ukazuje na takvu mogućnost. I imamo pitanje gornje granice i podgranice, dakle financijska disciplina, će se odnositi samo na uspostavljanje e, pričuve situacije, dakle pričuve za krize i tu smo primili na znanje vaše komentare tijekom e, rasprave u okviru omnimusa i početkom svibnja će komisija iznijeti svoj prijedlog za višegodišnji financijski okvir pa se nadam da ćete onda vidjeti da su vaša razmatranja i prijedlozi isto tako uzeti u obzir. Što se tiče ruralnog razvoja, e, sve će biti u skladu s onim što smo imali već prethodno predviđeno. Kada govorimo o dobrim sredstvima za preuzete obveze, 2019. je jedna e, važna godina kada govorimo o plaćanjima tako da će tu biti određeni pritisak u pogledu proračuna za 2019. da se e, poštuju dakle, zahtjev za plaćanje od država članica, da to bude izvršeno na vrijeme. A i poslaćemo vam sve detaljne brojke kao što smo to e, činili. Dakle, čim evo, procjene budu na raspolaganju. Što se tiče nacrta rezolucije točke četiri dakle vezano na sektor voća i povrća i mogućeg povlačenja e, imati na umu da smo sad u četvrtoj godini od kako je uvedena zabrana, odnosno ruskoj embargo, E, nađeni su drugi načini, druga tržišta za izvoznike i oni su se nekako, mogu se dobro nositi s tim ruskim embargom, pa tu imamo i određene e, strukturalne e, mjere koje koristimo, koje pomažu dakle da dođe do određenih promjena ako je to nužno. Što se tiče točke 5 i Brexita, to smo primili na znanje. Dakle, proračun za 2019. je proračun u kojem sudjeluje 28 država članica. To je temelj na kojem funkcioniramo i sve institucije se nadaju da ćemo to moći učiniti na taj način. Međutim, ako nešto zbiljam tijekom pregovora pođe po zlu, imamo mogućnost, dakle ne samo mogućnost, nego i obvezu mm, da uvedemo izmjene, unesemo izmjene u proračun za 2019. Imamo, dakle već sam spomenuo taj prijedlog u pogledu pričuva za krizu, za krize i tu imate više pod točkom 7 gdje predlažete dakle neke nove mjere u pogledu politike i već ste u komunikaciji u pogledu buduće politike to naznačili ali kao što sam već rekao krajem svibnja će komisija tu više reći gdje ćete vidjeti da su tu riješena i pitanja koja se odnose na mlade poljoprivrednike. Hvala vam lijepa. Hvala vam. A sada dajem ponovno riječ našem izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Evo vrlo kratko. Samo da zahvalim mm, izvjestiteljima u sjeni i ostalim zastupnicima koji su ugovorili. Kroz vaše amandmene ćemo samo obogatiti ovaj tekst i izraziti sve ono što brine ovaj odbor. A naš cilj naravno mora biti obraniti naše poljoprivrednike i naše stočare. A to znači da za njih moramo osigurati proračun koji će biti e, dovoljan da se osigura nastavak njihovog rada i da ih Europska unija u tome podupra. Hvala vam. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je 27. travnja, usvajanje mišljenja 20. E, lipnja, a glasat ćemo 28. lipnja. Ovime e, završavamo sa današnjim dnevnim redom. Danas smo imali stvarno jako puno mm, mogućnosti za raspravljati o temama koje su nam svima bitne. Hvala vam svima. Vidimo se sutra u 9 sati. Počinjemo sa glasanjem. Molim vas, nemojte zaboraviti svoje glasačke kartice. A poslije podne, zajedno sa nacionalnim parlamentima, E, krećemo u 2 sata, već u 14 sati, molim vas, upamtite to. Možda ćemo vam poslati e, mail. Želim vam svima ugodnu večer i ovime zatvaram današnji sastanak. Vidimo se sutra ujutro u 9.